Bon, Poštovani kolege, molim vas da se vratite na svoja mjesta. Nešto kasnije će me zamijeniti kolega Kun, jer moram ići na glasanje u odbor Ekon ali prije toga želim pozdraviti gospodina Manuela Baranžeja koji je novi načelnik odjela za politiku ribarstva i akvakulture u FAO. U ime odbora za ribarstvo vam želim dobrodošlicu. Vi ste novi načelnik FAO zadužen za pitanje ribarstva i akvakulture, mada imate jako puno iskustva u ovom području, uključujući i akademsko iskustvo. Vi ste bili jedan od direktora laboratorija pomorskog laboratorija u Plimutu, predsjednik znanstvenog odbora e, cijema E, odgovoran za međunarodni program IGBP Globek, a također ste radili i na istraživanjima e, glede utjecaja klimatskih promjena na e, morske ekosustave. Također ste objavili i dosta dokumenata i članaka o okolišu, vezama između okoliša i socijalnih e, promjena. UNESCO vam je dodijelio također i medalju e, Roger Revel za vaš dosadašnji rad. Danas ćemo kratko čuti o e, onom čime se, čemu se bavi FAO na području ribarstva. Nakon toga ćemo govoriti o mjerama koje su objavljene za zemlje luka. E, u tom kontekstu ćete također govoriti i o pravilniku za odgovorno ribarenje, a isto tako ćete govoriti i o projektu e, koji ima za e, cilj jačanje prehrambene sigurnosti. Evo, bez daljeg odlaganja vam predajem riječ, gospodine Barange. Hvala, gospodine Kadek. Ja ću govoriti na engleskom jeziku. Već e, me predsjedavajući predstavio. Želim mu se zahvaliti na tome. Ja ću govoriti o radu FAO E, i njegovoj borbi protiv nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. Ali na samom početku želim reći čime se mi sve bavimo. Ovaj naš odjel ima otprilike 150 e, osoba koji tu 1500 osoba koji tu rade uključujući znanstvenike, e, uključujući stručnjake za analizu tržišta, trgovine, E, također objavljujemo i smjernice za politiku upravljanje, e, pružamo e, potporu institucijama koje se bave smanjenjem siromaštva i prehrabene nesigurnosti. Imamo otprilike 70 do 100 projekata koji su predviđeni za 2016. godinu, otprilike 60 milijuna dolara e, posvećeni projektima. Imamo dosta e, ključnih e, publikacija. Jedna od najbitnijih je publikacija o stanju ribarstva i akvakulture. Donio sam nekoliko primjeraka i danas. E, i ovdje dakle svake dvije godine predstavljamo stanje e, stvari i isto tako imamo i pregled e, poljoprivrede i dajemo predviđanja za narednih 20 godina. Isto tako imamo i jedno od izvješća koje je objavljeno u sedmom mjesecu, koje je do sad e, skinuto sa interneta 90 e, tisuća puta, što vam pokazuje kakvo je zanimanje za ovo pitanje. Nekoliko sada slajdova o e, brojkama, najprije glede proizvodnje u e, ribarstvu. Trend je bio dosta stabilan u posljednjih nekoliko godina, usprkos e, fluktuacijama nacionalne i regionalne prirode, ali općenito govoreći proizvodnja u ribarstvu je dosta stabilna. E, gospodarski rast u akvakulturi ovisi i o potrošnji koji sada prelazi 20 kg po osobi godišnje i to je najsnažnija proizvodnja e, proteina u odnosu na ostale vrste e, proizvodnje proteina sa manje lošim učinkom na okoliš. E, također imamo, pobrali smo 30 država koje konzumiraju najviše ribljih proizvoda, od kojih 22 zemlje sa najmanjim prihodima. Trgovina e, ribljim proizvodima je velika i e, značajnija je nego trgovina E, govedine, svinskih proizvoda i tako dalje. 80% ribljih proizvoda se nalazi na e, međunarodnom tržištu i e, doprinosi prihodima od 80 milijardi dolara što predstavlja ogroman neto prihod viši od prihoda od šećera ili duhana. To nekada zaboravljamo. 20% E, e, ljudi ovisi o e, ribarstvu i uključujući i zemlje u razvoju i razvijene zemlje koje možete vidjeti na ovom, ovoj prozirnici. Kakva je održivost resursa u ribarstvu? Crvenom bojem su obojeni stokovi koji su u fazi prekomjernog izlova 58% 2013. godine su ribe koje e, se lovi na održiv način, a e, plavom bojom su obojene e, one ribe koje se love u veoma dobrim uvjetima. 90% svih ribarskih, ribljih stokova je prekomjerno izlovljeno. zapravo znači da se riba lovi na taj način da se jamči održivost te vrste ribe. Kao što možete vidjeti, ovi u ovim kada gledate ove brojke, e, možemo to usporediti s američkim izborima, kada bismo mogli reći da će 90% e, birača u Sjedinim američkim državama glasati ili za Trumpa ili Clintona. Ovo su sve brojke koje su e, koje se sada smanjuju, ali ne značajno, tako da moramo biti oprezni kada ih uzmemo u obzir, naročito na Sredozemlju i Crnom moru, sa, gdje imamo e, dosta siromašne zemlje, a e, veoma veliku razinu prekomjernog izlova. Ovdje možemo primijetiti ipak e, bolju održivost e, stokova, naročito u evropskim vodama, ali ne i u drugim vodama. Jedan od problema e, u jamčanju održivosti ribarstva je ribarstvo nezakonito neprijavljeno i neregulirano ribarstvo i države članice moraju učiniti sve što mogu kako bi se borile protiv ovih vrsta ribolova, uključujući e, primjenu e, e, pravilnika o održivom ribarstvu iz 1995. godine gdje imamo niz dobrovoljnih i pravno obvezujućih smjernica. Sve ovo što je zaokruženo tu E, ima za cilj zaustavljanje nezakonitog, neprijavljenog i nereguliranog ribolova. A među ovim pravno obvezujućim mjerama imamo e, pravilnik iz 2009. godine koji je postao obvezujući u šestom mjesecu ove godine kada je e, minimalni broj zemalja koji je bio potreban za primjenu ovog pravilnika potpisao E, njegovu primjenu, a radi se o mjerama za države e, luke. E, što se tiče ribolova INN, to je ribolov koji se pojavljuje u svim sektorima ribarstva, ne samo u međunarodnim vodama ili u obalnom ribolovu i to je nešto što podriva održivost ribolova. Naravno, glavna motivacija je E, gospodarska dobit i često je povezano uz organizirani kriminal i e, veoma loše uvjete rada, uključujući i robovlasnički odnos na moru. Mjere, sporazum o mjerama za države Luke je, kao što sam rekao, stupio na snagu u šestom mjesecu 2016. godine. Trenutačno 35 država članica plus Evropska unija su potpisale ovaj sporazum. Ovo je fotografija sa e, svečane ceremonije koja e, je e, napravljena od 2016. godine E, ovo je odbor e, za ribarstvo koje se sastaje svake dvije godine i koje e, razmatra rad na ovom području. Na ovom sastanku smo dodijelili diplomu svim onim predstavnicima zemalja koji su potpisale ovaj sporazum. Ovo je jedan od najbitnijih pravnih dokumenata koji će nam omogućiti da uz pravno obvezujuće mjere se borimo protiv NNN ribolova. Ovaj e, sporazum e, daje posebne e, preporuke i obveze državama lukama koje moraju ispuniti prema stranim e, plovilima ili da im se odobri ulaz, e, zabrani ulaz ili da se zadržu plovila radi inspekcije kako bi e, bili sigurni da se to plovilo ne bavi NNN ribolovom. To je vrlo bitan element koji državama daje odgovornost i pravo za ustavljanje plovila i ne nedozvoljavanje ulaska u njihove teritorijalne vode ukoliko postoji sumnja da se to plovilo bavi NNN ribolovom. Potpisivanje sporazuma je jedna stvar, ali druga stvar je e, ispravno primijeniti odredbe tog sporazuma. Najprije moramo ojačati e, pravni i e, okvir na nacionalnoj, regionalnoj i e, globalnoj razini. Moramo biti sigurni da se ispravno primjenjuje, moramo ojačati kapacitete razvojnih država da upravljaju, nadziru i kontroliraju ribolovne aktivnosti. Mnoge države članice nemaju te kapacitete, a bez toga ovaj sporazum se neće moći primijeniti na ispravan način. Također moramo e, razviti opće prihvaćene standarde za E, pristup tržištu, trgovinu i sljedivost e, proizvoda. Ne radi se samo o tome što ćete uloviti, već na koji način ćete to staviti na tržište i kako će se to moći kasnije slijediti. Uz e, provedbu ovog sporazuma E, mi smo u razdoblju od 2012. 2016. godine organizirali radionice na kojima smo govorili o e, lakšem pristupanju u sporazumu i lakšoj primjeni tog sporazuma e, kako bi on mogao stupiti na snagu ove godine i govorili smo o razvoju nacionalnih kapaciteta E, i promoviranju e, bilateralne, podregionalne i regionalne suradnje za učinkovitu provedbu. Jer ako jedna država članica potpiše sporazum, a njezini susjedi ne, onda će biti jako teško ispravno primijeniti odredbe sporazuma. Ovaj e, sporazum je podržalo 103 zemlje, naročito zemlje u razvoju i to je e, nešto što je jako pozitivno jer su mnogi na taj način e, shvatili e, što zapravo ovaj sporazum znači. Tih 130 zemalja je sudjelovalo na regionalnim radionicama. E, mi smo kroz ove radionice e, htjeli poduprijeti dosljednu provedbu na nacionalnom i regionalnom e, nivou, ne samo sporazuma, već i dopunskih međunarodnih instrumenata i regionalnih mehanizama. Veoma je bitno da provedba sporazuma, da provedbu sporazuma vode same države, i da sudjeluju u tome. Zbog toga je FAO to izrečito tražio i rekao da je spreman pružiti bilo kakvu potporu ukoliko je to potrebno. Naročita pozornost će se e, dati zemljama koje su podložne e, žutim i crvenim kartonima Europske unije, jer to također može predstavljati prepreku trgovine, tako da mi kao FAO želimo im pomoći da identificiraju e, na koji način e, najbolje ukloniti te prepreke. Ovaj program će se usredotočiti na jačanje e, nacionalnog i regionalnog zakonskog okvira. To je povezano uz upravljanje i međunarodnim morima, regionalnim morima. Moramo također ojačati e, nadležnosti za provođenje e, iskoordiniranih i troškovno učinkovitih e, NCS operacija. Također želimo raditi na razvoju E, nacionalnog, regionalnog i globalnog sustava širenja informacija i znanja i također smo e, na raspolaganje stavili e, dva instrumenta FAO-a, kao jedan od njih je takozvani Global Record, gdje imamo bazu podataka svih plovila koje se bave ribolovom, naročito to u onim zemljama e, ili lukama gdje ta plovila stižu e, moguće je provjeriti u toj bazi podataka e, ne samo podatke o tom plovilu već isto tako i njegovu povijest što se tiče NNN ribolova Um, također mi um, pružamo i prvi program, e, tehnički program potpore, uključujući zemlje kao što su e, Gabon, Gvineju, Mozambik, Somaliju i, i Južnoafričku republiku i Sudan. Tu imamo međuregionalne programe E, i kao što sam rekao malo čas, e, sve to mora predvoditi sama zemlja. Zemlja mora zatražiti potporu kako bi bila uključena u ovaj program i očekujemo kada ova tri programa budu na snazi ćemo imati dovoljan broj zemalja u Africi da bi se sporazum ispravno e, primijenio. Imamo i dodatne van proračun, dodatna vanproračunska sredstva kako bi E, mogli zaista uključiti e, i e, komisiju u ovu provedbu sporazuma. Također imamo planove za sastanak koji bi se trebao održati početkom 2017. godine i želimo osnovati radnu skupinu koja će onda raditi na daljem razvoju mjera i pružanju pomoći za koordinaciju ukoliko bude nužna. Želim se samo još na kraju zahvaliti Evropskoj uniji koja je među prvima potpisala ovaj sporazum, a to je sporazum koji je veoma bitan e, u našim zakonodavnim e, propisima i koji će nam pomoći da se borimo protiv NNN ribolova. Hvala najljepša gospodine Baronže na ovom izlaganju. Mislim da ćemo sada e, moći otvoriti raspravu. Ukoliko se slažete, evo nešto, imamo problem sa svjetlom koje se pali i gasi, ali u redu. Gospođa e, Rodust je tražila riječ, izvoli. Hvala. Zahvaljujem na ovom izlaganju koje je bilo vrlo zanimljivo. Drago mi je što ste vi govorili o ovih 18 milijardi kad ste govorili s drugim kolegama, kad sam govorila s njima, činilo mi se da nitko ne zna o čemu točno govorimo. Govorimo o velikim e, iznosima i o velikim količinama. Dakle, drago mi je što ste spomenuli ovaj iznos od 18 milijardi. E, to se ne radi o poljoprivredi, ne radi se ni o duhanu, nego i o e, ribarstvu. To je jedno najvažnijih aktivnosti na svijetu možda. Evo imam pitanje. Znamo da danas Tajland ima žuti karton. Mi smo o tome već razgovarali na ovom sastanku. O tome kako možemo Tajlandu pomoći da riješi ovu situaciju, e, a među vremenu je karton e, postao crveni. Ali znamo koji su najteži problemi za Tajland e, koje moramo uzeti u obzir prilikom našeg narednog e, posjeta. E, htjela bih svakako dobiti još potvrdu pismeno o tome. Prilikom jednog sastanka pitali su me je li moguće da Europska unija, to na razini Europskog parlamenta ili odbora, a pritom mislim konkretno na vas, dakle da organizira konferenciju na kojoj će se sastati sve države Azije. Tajlanđani su nam već rekli da razne susjedne države su prilično zainteresirane za njihovo zakonodavstvo o ribarstvu i posebice zato što se to regulira E, u skladu i uzima u obzir i maloljetnički rad. Dakle, to zakonodavstvo bi trebalo biti predmetom rasprave s drugim državama. Međutim, rizik je da se sve instrumentalizira. Zato su tražili vanjsku organizaciju takve konferencije. Zato se obraćam vama i vjerujem da bi takva pomoć bila stvarno hitna presentación y por su informe Ja želim eh, gospodinu baranđu zahvaliti. Ovo je doista bilo zanimljivo. Što se tiče uzgoja ribe, a, vi ste imali grafički prikaz eh, ukupne proizvodnje. To je znači iz uzgoja, to je bila proizvodnja iz uzgoja. Dakle, potpuno je jasno da ono što imamo u, e, u unutarnjem i vanjskom dakle dijelu mene to ne čudi ja sam to znao vidio sam recimo u Poljskoj nedavno za posjete što se tamo događa ali oni imaju opadanje e, marikulture i uzgoja u Europi uvozimo 70% svih e, krustaca u Europi e, i e, mislim da je to dosta dramatično. E, dakle, 20% ukupno u Europi se samo proizvodi, a u Aziji 40% ili 39% koliko se sjećam da sam vidio u vašem materijalu. Dakle, vidimo taj pad i stagnaciju proizvodnje u Europi. Što se tiče marikulture, po vašem međunarodnom iskustvu što vi vidite kao teškoće ili probleme koje mi Evropljani imaju, imamo, odnosno što bismo mi trebali riješiti u e, marikulturi da bismo imali veću proizvodnju Želim vaš savjet, želim e, vaše iskustvo i kako preokrenuti ovaj trend koji sad na snazi u Europi. Mislim da će e, oni od nas koji su bili poljoprivrednici se morati početi baviti akvakulturom e, ali naravno ribari žele ostati ribarima. Dakle, kako poboljšati situaciju u tom pogledu u Europi? Hvala, Werner Kuhn. Zahvaljujem. Ja bih se također htio zahvaliti gospodinu Baranžu na ovom zanimljivom izlaganju. On nam je E, pokazao kako, kakva je situacija ribarstva na svjetskoj razini. Ako sam dobro pogledao s tabelama, vidim da imamo 160 milijuna tona ribe, a to se proizvodi u sklopu akvakulture, u slatkoj vodi i u morskoj vodi. E, to kako bismo prehranili 7 milijardi stanovnika na svijetu. Dvije trećine ove proizvodnje odvija se u zemljama u razvoju Radi se o ribi koja se koristi za ljudsku prehranu. To je svakako i jedan dio ilegalno ulovljene ribe. Biće teško suprostaviti se tom fenomenu. Možda su neke vrste podvrgnete prelovu, ali tu je također i pitanje održivog ribarstva. u 90% slučajeva imamo prelov, a samo u 16% slučajeva ribu se nedovoljno lovi. Dvije trećine e, ribe koja se konzumira u Europi se uvozi. Dakle, države u razvoju izgleda proizvode e, najveću količinu ribe. Oni izvoze prema Europi. Mi uvozimo od njih. FAO je također nadležan za humanitarna pitanja i hitna stanja u pogledu oskudice hrane i riba ima mnogo proteina i zato je jako važna za ljudsku prehranu. Međutim, što učiniti ako je cijena ribljih proizvoda na azijskim tržištima prevelika. Ako su ti proizvodi preskupi, onda se ipak može pomoći državama u razvoju. Evo to me zanima. Hvala gospodine predsjedavajući. Najprije Hvala na izlaganju. htjela bih postaviti nekoliko pitanja glede ovog što ste nam vi rekli. Prvo, vi ste u vašem izlaganju rekli da se povećava akvakultura u udjelu proizvodene ribe, ali da je divlji, e, takozvani divlji ribolov u padu a na prozirnici odmah nakon toga kažete da se povećao prekomjerni izlov ribe. Pa me zanima kako možete objasniti ovo što nam se može činiti kontradiktornim. Jer ako kažete da se smanjio takozvani divlji ribolov, onda bi se trebalo smanjiti i e, prekomjerni izlov ribe. Drugo, vi ste e, predstavili sada svjetsku viziju onog što se dešava, odnosno onog što se dešava na svjetskoj razini ali mislim da je šteta što nam niste mogli predstaviti situaciju e, na svakom kontinentu pojedinačno ili možda čak još bolje za svaku zemlju pojedinačno jer ovako imamo dojem da je situacija ista svugdje a zapravo znamo da postoje velike razlike, na primjer na europskom kontinentu, zaista se bavimo ozbiljno pitanjem NNN ribolova, a imamo sada dojam iz vašeg izlaganja da usprko sa svim ovim naporima koje smo mi uložili, e, nismo uspjeli postići zacrtane ciljeve. Možda bi bilo dobro kada bismo imali neke podrobnije podatke E, raščlanjene po kontinentima ili državama kako bismo vidjeli da li su učinkovite ove mjere koje mi poduzimamo i isto tako kao što je rekla gospođa Rodust kako bi vidjeli koja je veza između toga i sporazuma e, trgovinskih sporazuma ili sporazuma za e, ribolov. Ta detaljnija analiza bi nam zaista omogućila da e, naše trgovačke sporazume ili sporazume za ribolov E, možda bolje i preciznije i zahtjevnije ispregovaramo sa nekim zemljama. Hvala Izabel, gospodine Baranže. Evo, predajem vam riječ kako biste odgovorili na ova dosadašnja pitanja. Hvala na ovim zanimljivim pitanjima. Nadam se da ću sada odgovoriti na sve njih. Prvo pitanje kao prvo želim ponoviti da 90 milijardi dolara se odnosi na e, države u razvoju, ali 90 milijardi je velika cifra i ponekad se pretjeruje. FAO je jako zainteresiran za pomaganje državama u razvoju i želi maknuti prepreke u trgovini, pogotovo kad se radi o režimu e, žutog i crvenog kartona. Želimo pronaći rješenja za ove njihove poteškoće. Najveći problem koji te države imaju je e, što im je teško pokazati, dokazati da ulov nije nezakonito ulovljen. Treba pronaći mehanizam da se može slijediti ulov sve do samog trenutka eh, vađenja iz mora i to je najvažniji element. Svaka država ima razne razloge zbog kojih je dobila crveni ili žuti karton. Na primjer, Tajland je jedna od tih država. Ipak, eh, odbor za ribarstvo FAO-a pozove svakog predstavnika tih država u Rim i nakon toga taj sastanak traje sve do ranih jutarnjih sati, imaju bilateralni e, e, sastanak sa fao a sve države uključujući Tajlan na tim sastancima imaju mogućnost iznošenja vlastitih problema i tada se FAO može e, pozabaviti individualnim problemima tih država. Tako da e, Tajland svakako će spomenuti te probleme FAO. A onda imamo i pododbore, odbora za ribarstvo, jedan je za trgovinu, a drugo je za akvakulturu. Oni se susreću svake dvije godine i onda države mogu govoriti o specifičnim pitanjima trgovine akvakulture. još jedno pitanje bilo o akvakulturi i e, porastu tih aktivnosti. Akvakultura je e, sustav proizvodnje hrane koja najbrže raste u svijetu i bio je takvim e, zadnjih 20 godina. Međutim, ne raste toliko brzo kao prije 30 godina, ali 5 do 7% godišnje je sadašnja stopa rasta. To je prilično puno, zato što populacija raste brzo, a ribarstvo ima tu važnu ulogu. Potrošnja ribe se povećava, vezana je uz stupanje razvoja države. Što je razvijenija država, to se više e, troši riba. Zato je proizvodnja ribe ključna. Međutim, ne smijemo zaboraviti na ribolov. Moramo imati na umu da je ribolov važan dio ribarstva općenito. 94 milijuna tona e, ribih proizvoda iz ribolova. To bi obuhvaćalo 22 prašume. To bi bio to bi bilo otprilike ista vrijednost jedno još jedno pitanje vezano uz ribolov. Zašto je e, prekomjerni ulov se povećava, a količina e, ribe iz ribolova stagnira? E, radi se o volumenu ulova. Ako imate ulov koji je konstantan, a smanjuje se i druga varijabla, onda to znači da nije došlo do prelova nego došlo do smanjenja proizvodnje ribe. Ulov ribe je stabilan i bio je takvim zadnje dvije godine, ali regionalno imamo velike razlike. Imamo izvješće Sofija koji nam nije samo dao podatke na globalnoj, nego i na regionalnoj razini i vezan je za e, baze podataka koje su dostupne e, na razini svake države. Zahvaljujem vam na pažnji i pozdravljam sve komentare koje ćete mi poslati mailom ili ćete mi dati usmeno. Mi smo ovdje kako bi s vama pomogli. Hvala. Da, aplauzari. Sada predajem riječ komisiji, ukoliko želi uzeti riječ. Gospodine Van Banvel. Hvala na ovoj izvjesnoj prezentaciji Sofije. Kao što smo rekle, e, mi želimo pohvaliti FAO za ovo izvješće 2016. o stanju u akvakulturi i ribarstvu Sofija i nadamo se da ćemo dobivati dalje izvješća. U ovom kontekstu želim podcrtati još jednom važnost ribarstva i akvakulture za prehranu, stvara radna mjesta i važan je za ekosustav. To je također prepoznala svjetska zajednica kroz agendu 2030 i ciljeve održivog razvoja. Zaštita mora je tu ključna. Nešto je vrlo važno, drago nam je da je kapacitet flote povećan i čini nam se da se još mnogo toga može poboljšati. Ipak treba pohvaliti FAO na odlično odrađenom poslu. Što se tiče ove prezentacije s porazumima, drago nam je što će neki novi stupiti na snagu i Europska unija je dala doprinos tomu. Međutim, ne smijemo spavati na lovorikama, trebamo nastaviti u tom smjeru, surađivati sa drugim državama kako bismo imali ratifikaciju i provedbu ovog međunarodnog e, instrumenta pod člankom 21. E, to je to što sam htio reći i hvala vam na ovoj prezentaciji. Gospodine Baranže, evo, mislim da možemo zaključiti ovu temu, ali ako želite nešto dodati, slobodno izvolite, iako ste dobili aplauz malo prije, možete ga dobiti još jednom. Hvala, samo nešto sam zaboravio, odgovorio sam za odgovoriti na jedno pitanje. Pitanje o tome zašto akvakultura stagnira u Europi u odnosu na ostatak svijeta, to je kompleksan problem. E, u vezi je sa e, prostornim planiranjem, ovisno o tome za što namijenite određeni prostor. To je kompleksan element, a Europski parlament i države članice trebaju uzeti u obzir to e, kako države članice žele koristiti obalne pojaseve i ekosustave. Tu dolazi do sukoba između različitih korisnika obalnih pojasa u Aziji. Neke države su jasno odlučile odlučile e, kako žele koristiti taj prostor. To je ključni element. Predsjedniče, e, želim reći kao prvo da sam zahvalan Europskom parlamentu na potpori PSMA-u i zahvaljujem Odboru za ribarstvo Europskom parlamentu e, zato što vjerujete da je PSMA važan instrument koji se treba provesti na međunarodnoj razini. E, molim vas da date svoju podršku tomu e, jer potrebna su financijska sredstva za provedbu PSMA i mislim da nam on stvarno može pomoći u borbi protiv NNN ribolova, ali ne može nam pomoći sam po sebi, nego nam mogu pomoći sve institucije koje će ga provoditi i dati svoj doprinos njegovom uspjehu. Zahvaljujem. Euh, Hvala gospodine Baranže na ovoj razmeni mišljenja. Sada nastavljamo s našim dnevnim redom. I sada vas nažalost moram napustiti pa će me zamijeniti kolega Kun. Čini mi se da imamo nešto više vremena na raspolaganju, da smo ranije završili u prethodnu temu.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 Poštovani kolege i kolegice, nastavljamo sada s našim sastankom odbora za ribarstvo. Sljedeća točka na dnevnom redu je 16. Je li sve u redu? Zamolit ću vas ipak za disciplinu. Ako želite razgovarati, učinite to izvan sale kako bismo mogli nastaviti s našim sastankom. Sljedeća točka na dnevnom redu je upravljanje flotama obalnog ribolova u najudaljenijim regijama. Naš izvjestitelj, odnosno izvjestiteljica za ovaj dosije je Ulrike Rodust. Ulrike, imaš riječ. Hvala, Werner. Poštovani kolege i kolegice, htjela bih vam objasniti koja je situacija u pogledu ovog prijedloga. E, od rujna već imamo razne prijevode ovog radnog dokumenta. Cilj dokumenta jest kao prvo predstaviti strukturu ovog izvješća, a nakon toga i reći koje su potrebe i trenutna situacija u ribarskim flotama u najudaljenijim regijama e, i koje su inicijative i prijedlozi Europske unije. U radnom dokumentu govori se prvenstveno o izvješću o situaciji u nekim državama i procjenjuje se je li flota na razini zadatka, a to, je ribolovne, to su ribolovne aktivnosti. Mi se nećemo baviti pitanjima koji nisu nadležnosti ovog odbora. Međutim, tu je i kohezijska politika, a ovdje bih htjela podsjetiti na izvješće odbora regije. Iz različitih perspektiva e, predstavljen nam je i problem dvostruke kazne, odnosno flote najudaljenijih regija. 70. i 80. godina nisu dobile financiranja za modernizaciju, odnosno za povećanje kapaciteta. I zato je došlo do smanjenja ribolovnih aktivnosti. Imajući to na umu, a imajući na umu i klimatske promjene, došlo je do e, starenja tih ribarskih flota koje je bilo brže u odnosu na flote drugih dijelova Europe. Zbog toga je sada situacija prilično neizvjesna. Mi znamo kakvo je stanje e, flota u najudaljenijim regijama. To su stare flote koje treba modernizirati, obnoviti. U temeljnoj uredbi postoji jasna odredba u vezi s tim. Tekst koji će se trebati prevesti u prosincu obuhvaća dva aspekta. Kao prvo analizu raznih rješenja koja su moguća, imajući na umu trenutne ZRP. Osim toga, sagledava se način na koji se može bolje iskoristiti trenutna flota i o tome kako izraditi nove e, smjernice, odnosno nove propise ZRP-a. Razmišlja se i o potencijalu nakon 2020. godine. U ovom radnom dokumentu e, pozvali smo se i na pomoć vanjskih suradnika. Ovaj radni dokument E, svakako može profitirati i od drugih doprinosa. Dakle, ako vi budete htjeli dati doprinos e, i poboljšati ovaj dokument, svakako to učinite. Hvala. Evo, e, odbor za ribarstvo posjetio je Reunion, to je na udaljenija regija po svom statusu. I odbor je posjetio tu regiju i razmijenili smo mišljenja već e, u proljeće kad je izvjestitelj imao mogućnost razgovarati sa predstavnicima na odeljenih regija. Te konzultacije omogućili su mu onda da održi prvi sastanak sa izvjestiteljima u Sjeni 28.6. a Ulrike Rodust je organizirala ovaj sustav i obavijestila nas o napredovanju u ovom predmetu i o e, pisanju ovog radnog dokumenta. Sad imamo mogućnost razmjene gledišta. Imamo popis govornika, gospođa Tomašić, ali Izabel, koga ćemo prvo? Oprostite, moja je greška, kaže predsjednik, izvolite. U uvodnom dijelu htjela bih se zahvaliti izvjestiteljici gospođi Urlike Rodast na prezentaciji radnog dokumenta koji je izuzetno kvalitetan i detaljan. Flote obalnog ribolova u otočnim, perifernim i najudaljenijim regijama u većini slučajeva su zastarjele, što uzrokuje teškoće u odnosu na sigurnost na brodu potrebno je izmijeniti uredbu o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo kako bi se osigurale potpore za obnovu plovila u okviru malog obalnog ribolova u otočnim, obalnim i najudaljenim regijama. Modernizacijom i revitalizacijom flota omogućile bi se između ostalog diverzifikacija ribolovnih područja te bi se ispunili neki od uvjeta kao što su sigurnosni standardi. Otočne, obalne i najudaljenije regije ovise o ribolovnim resursima, isključivo svojih gospodarskih pojaseva koja predstavljaju osjetljiva područja i koje je potrebno zaštititi. Posebno podržavam isključivi pristup tim područjima lokalnim flotama koje koriste tradicionalne ribolovne alate i tehnike jer pridonose očuvanju lokalnog gospodarstva. Upravo najudaljenije regije imaju najvišu stopu nezaposlenosti posebice kod mladih na što treba posebno obratiti pažnju i poticati korištenje sredstava europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo koji može pružiti potporu mladima za pokretanje poslovanja budući da periferna područja imaju izuzetan potencijal važno je potaknuti ulaganja i promicati inovacije s ciljem jačanja gospodarskog razvoja slažem se sa izvjestiteljicom da izvješćem treba posebno obraditi važnost lokalnog razvoja pod vodstvom zajednica mogućnost maksimalnog povećanja korištenja europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo potencijal akvakulture te najbolje prakse unutar zajedničke ribarstvene politike koje se mogu primijeniti na najudaljenije regije i na kraju ističem da osim najudaljenijih regija koje su definirane ugovorom postoje otočna i periferna područja i ostalih manje razvijenih država članica kao što su otočna područja u republici hrvatskoj koja su prostorno izolirana i koja se također suočavaju sa poteškoćama koje im onemogućavaju razvoj. navedena područja također je potrebno zaštititi i predvidjeti posebne mjere koje će im omogućiti razvoj i gospodarski rast. hvala lijepa. Thank Hvala, gospođo Tomašić. Sljedeći govornik, Ricardo Serao Santoš, izvolite. Ricardo. Hvala. Zahvaljujem prijatelju Kunu zato što je čak dobro izgovorio moje prezime. Zahvaljujem izvjestitelju na ovom prijedlogu, na radnom dokumentu koji je danas e, ovdje predstavljen. Čini mi se da je ovo odličan početni korak za ovo izvješće o ribolovnom naporu u najudaljenijim regijama u Europi. Govorili smo o ključnim temama za razvoj e, ribolovnog područja u ovim najudaljenim regijama kako bismo izbjegli da dođe do kraha. Ja dolazim sa Azora i tamo imamo tradicionalni ribolov, artizanalni ribolov, imamo specifičnu prirodu, nemamo velika plovila kao uh, na Sjevernom moru. Flota nije velika nije jaka i zato je treba tretirati na drugačiji način. Imamo manje ribarske brodove koji međutim imaju posla sa velikom biološkom raznolikošću mora. To je karakteristika e, najudaljenijih regija. Tijekom godina kroz proces globalizacije izgubili smo brodogradilišta, radionice i endogene mogućnosti sustava sada su smanjene, ovise o vanjskom, e, vanjskoj pomoći što se tiče održavanja plovile konkurentnosti. S druge strane, dobra povezanost na Atlantiku proizvela je flote sa e, e, plivarica koje omogućavaju migraciju velikih pelagijskih vrsta. Podsjećam na to da je glupo to što e, ne postoji potpora europskih fondova za obnovu ribarskih brodova najudaljenijih regija pravila Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo predviđaju da se može pružati pomoć e, za e, oblaganje trupa broda i za propulzijske strojeve, sustave ubrizgavanja, e, sigurnosne ventile, uređaje za zatvaranja i tako dalje u ovom sektoru. To su sve tehnologije koje se međutim kupuju u inozemstvu. Ispričavam se prevoditeljima, ja sam ovdje upotrijebio mnogo tehničkih stručnih termina, ali htio sam time pokazati kako je situacija absurdna. U ovoj perspektivi mi e, možemo stvarno potpuno zamijeniti određeni brod, odnosno dijelove toga broda, ali ne cijeli brod. Ako zamijenimo e, jedan dio opreme, e, to može dovesti do kontraproduktivnog efekta, smanjuje se efikasnost broda i onda se događa ono što je spomenula izvjestiteljica u radnom dokumentu. Istovremeno ja razumijem da ribolovni napor ne može se povećati. Ipak ove novi brodovi su ekološki brodovi, i omogućavaju nam kvalitetni ulov, ali time nećemo nužno povećati ribolovni napor mm, kao što sam rekao, takva strategija bila bi korisna za ribolovni napor i mi moramo onda zajamčiti da će se na pravedan način raspodijeliti pomoć. Ne smijemo dijeliti na slijep način ili bez kriterija pomoći e, obnovi flote. Postoje stari brodovi koji nisu sigurni, ne zadovoljavaju propise i oni bi trebali otići na rezanje. Ipak to sve ima određeni smisao i e, ribari su spremni na to predsjednik e, udruge ribara sa Azora baš je ovoga tjedna u jednom sam izvješću rekao i citiram po našem sudi treba postojati plan rezanja brodova koji će odmah e, omogućiti da se prilagodimo ribolovnom naporu i ribari su na raspolaganju za ovakav potez zato što primjećuju da ima sve manje i manje ribe u moru. I oni sami poticaju lovostaj u nekim ribolovnim područjima. Zato treba postojati e, e, brižnost u našem pristupanju okolišu Ipak do toga nije došlo, što znači da nedostaje koordinacija. Moramo pametnije koristiti resurse i zajedno e, djelovati, zajedno kupovati opremu za flotu. Zajednička nabava biti će svakako pozitivna, a neće doći do povećanja ribolovnog napora. Čini mi se da je to važno. Važno je E, formirati savjetodavna vijeća, a još uvijek ih nemamo. U europskoj floti i svjetskoj floti postoji oprema koja ugrožava ribolovna područja. Na primjer, postoji uređaj koji se koriste na otvorenom moru, na primjer uređaj za privlačenje ribe i e, time se šteti ribljem fondu. Ovakvi instrumenti se koriste bez prethodno provedene studije utjecaja na okoliš. Mogu se koristiti čak i 500 e, plivarica, a ipak treba se smanjiti njihov broj, treba primijeniti načelo predostrožnosti i provesti više studija utjecaja na okoliš kad želimo uvesti novu ribolovnu opremu kao na primjer um, kočaranje. Kao što je rekao izvjestitelj u ovom radnom dokumentu, ovo izvješće na vlastitu inicijativu ne želi riješiti sve probleme ili sve propuštene prilike u najudeljenim regijama. Radi se o izvješću na vlastitu inicijativu koja se bavi pitanjem prijevoza ribe, kvote, upravljanjem eh, ribarstva. To su problemi koje poznajemo, a imat ćemo mogućnost potpuniti ovo izvješće drugim izvješćem na vlastitu inicijativu kako bismo pronašli rješenje za sve ove važne probleme. Hvala. Bilo je ovdje jako puno iskustva koje ste vi prenijeli kroz eh, ovo vaše izvještavanje i to je jako važno za nas. Gabriel Mato, sljedeći govornik. Hvala vam lijepa i ja se javljam za riječ jer se pitam što čovjek uopće može bolje raditi na dan svog vlastitog rođendana, odnosno oprostite eh, godišnjice braka nego govoriti o ribarstvu a ne rođendan je Rikardu pa ćemo mu zaželjeti sretan rođendan. Dakle, e, evo, to je najbolje što možemo napraviti. Hvala vam lijepa, hvala Enrique, hvala e, izvjestitelju i mislim e, da je pogotovo jako vrijedno što smo dobili izvješće e, od Njemice koja nije toliko povezana sa e, možda perifernim dijelovima e, osim posjete Azorima i mislim međutim da je sjajno opisala situaciju i sve je rečeno. Mogu reći da se sa svima toga i slažem. Gotovo smo e, se potpuno podudarali u našim stajalištima. Kad govorim o Kanarskom otočju, govorimo o 800 e, plovila od kojih je 90% do 12 metara i e, u lošem stanju neadekvatnih E, oni uglavnom ribare u blizini obale e, i e, to jest održivo ribarenje. I poštuje se okoliš i međutim potrebno je poduzeti određene mjere kao što je već rečeno dakle za CFP E, i e, i potrebno je e, omogućiti subvencije za obnovu flote za poboljšanje uvjeta i to je problem koji moramo imati na umu drugi problem međutim je mogućnost davanja prava na ribarenje. Dakle, mjere koje će odražavati potrebe e, te flote, odnosno e, malo e, ribarenje, to je ono o čemu e, trebamo govoriti. Zapravo kad se govori o distribuciji kvota onda se ne razmišlja o vrijednosti e, tih plovila. I e, naravno njima je potrebna ekonomska pomoć i s druge strane, naravno, financiranje je vječni problem. U e, ribarstvu, u perifernim zonama, imamo jedan instrument koji je doista e, bio vrlo vrijedan i koji je dobro e, domislio potrebe perifernih područja i smatram da je šteta što e, ga tog instrumenta više nema. Imamo sad Europski fond koji e, bi se trebao angažirati i pomoći upravo onima koji imaju e, konkretne probleme. Dakle, govorim o obalnim područjima, o otocima, o najudaljenijim e, područjima. To nije sve isto i tu bi trebalo praviti razliku. Imamo e, zapravo prvo obalna područja, ali onda imamo ta takozvana ultraperiferna područja i mislim da bi trebalo e, drugačije tretirati e, ta područja prema njihovim e, potrebama. S druge strane, evo još jednog i pitanja za Enrika. U posljednjem dijelu ovog radnog dokumenta govorite o mogućoj budućnosti CFP-a nakon 2020. godine. Znam da je to e, nešto o čemu treba razgovarati i sad udarati temelja ne čekati 2020. godinu. Dakle, treba e, nastaviti raditi imamo četiri godine e, vremena, ali trebalo bi nešto napraviti u vezi tih brodova i te flote. Hvala vam lijepa, hvala Gabrielu Matu e, i na geografskoj specifikaciji e, ovoga o čemu ste govorili, dakle obalnog e, i drugog ribarenja. Izabel Tomasa, da izvolite. Hvala gospodine predsjedavajući. Evo ja se želim zahvaliti gospođi Rodus na sjajno obavljenom poslu što se mene tiče bila sam uvjerena da je odabir izvjestiteljice sjajan jer je gospođa Radust bila na čelu izaslanstva na otoku Reunion i dosta smo za vrijeme te misije radile zajedno i zato mi je bilo veoma drago što je ona izvjestiteljica za ovo izvješće. Znala sam da će se baviti svim pitanjima koja su nužna za ovo područje. Slažem se sa iscrpnom i relevantnom analizom o dvostrukom e, kažnjavanju o kojem je govorila e, gospođa Rodust maločas. Sva pitanja koja su postavljena su jako dobra pitanja, ali sada treba dati i odgovor na njih, što će vjerojatno biti najteži dio. Nadam se da će gospođa Rodust uspjeti e, dati odgovore, ali gospodin Mato je rekao da su to pitanja na koja trebamo odgovoriti odmah kako bismo bili spremni za ono što nas čeka dalje. Mislim samo da postoji jedan dio u izvješću koje bi trebalo malo pojasniti, to je e, pitanje ne svih najudaljenih regija, već onih najudaljenih regija koje su blizu trećih zemalja. Naročito ovdje mislim na Gvajanu, e, Antine i Reunion, jer se tu nalazimo u još težoj situaciji gdje tradicionalni obalni ribolov najudaljenijih regija je u konkurenciji sa ogromnim plovilima, brazilskim plovilima koji odlaze na Gvajanu ili Reunion. I stoga ribari tih najudaljenijih eh, regija koji se bave zaista malim ribolovom e, moraju se suočavati sa tako ogromnim plovilima koja im oduzimaju e, ribu, odnosno ulov. E, a to sve ovisi i o modernizaciji ribarske flote, o kompenzacijskim planovima i tako dalje. Sve su to pitanja koja trebamo postaviti i u razgovorima sa trećim zemljama kako bismo zaista uspjeli dobro obnoviti i modernizirati ribarsku flotu, kako ova konkurencija e, bi bila regulirana zakonski regulirana i kako bi ovaj mali ribolov bio zaista održiv te dakle trebamo odrediti možda ne znam nekoliko nautičkih milja koje bi trebalo ispoštovati za e, ribarenje u ovim područjima. Isključen je mikrofon. Želim se ispričati jer moram napustiti sada e, uskoro u prostoriju zato što moram ići na glasanje u odboru za proračun. Hvala najljepša e, Izabel. A sad dajem riječ Klaudi Montero. Hvala vam lijepa e, predsjedatelju i zahvaljujem što ste mi dali riječ. Nemam ništa za dodati onome što e, su kolege rekli o najudaljenijim područjima, ali želim e, E, zahvaliti e, i zaželiti e, izvjestiteljici svako dobro u njenom budućem radu jer je situacija u najudaljenijim područjima doista teška kao što je opisano. Ribari imaju uvjete s kojima se bore, a mi bismo trebali osigurati da im plovila budu sigurna, da se flota modernizira i općenito govoreći uvjeti trebaju biti poboljšani, e, pogotovo što se tiče mreža. Ja dolazim s Madeire i vidim te e, probleme kao nešto što je vrlo važno i Mislim da je ovaj odbor do sad odradio jako dobar posao u tom pogledu, ali imamo odgovornost e, obrane e, ribarstva u tim regijama. Nešto želim reći o financiranju, e, to je pitanje koje je potaknuo Gabriel, jer e, je ribarima vrlo teško naći sredstva za modernizaciju plovila. Da bi se sigurnosni standardi e, poboljšali i to zahtjeva dosta velika ulaganja. To je teška tema, ali ćemo se njome morati pozabaviti evropske vlasti. Evropska unija mora to podržati. Modernizacija će naravno sa sobom donijeti određene prednosti, jer e, dođe li do takvih ulaganja, ribari će moći raditi e, na e, modernim brodovima, moći će se diversificirati, moći će bolje koristiti energiju, e, sigurnost e, ljudi na brodovima će se znatno povećati i to je jedna vrsta inovacije koja je neophodna. Drugi aspekt o kojem želim govoriti je ono što je komisija e, predstavila prošli tjedan. Komisija je naime rekla da i u ribarenje treba e, smanjiti eh, para eh, eh, as regiões Dakle, e, nezakoniti i neprijavljen ribolov treba smanjiti NNN, e, a osobito tako treba djelovati u najudaljenim područjima. O tome govorim i uopće Potičem to pitanje sada smatrajući da je to važan gospodarski faktor u lokalnim e, područjima gdje mnoge obitelji o ribarstvu ovise kao o jedinoj djelatnosti za preživljavanje. Njihove aktivnosti na taj način eh, bi bile poboljšane i uspješnije. I eh, trebamo uzeti u obzir i da ako komisija donese takav prijedlog koji će biti izravni učinak za regije o kojima se radi. Spomenut ću još jedno pitanje, a koje se e, odnosi na e, programe za ribarstvo. i e, como u no A i poza programe, to su konkretni programi za ribarenje u najudaljenijim područjima. takvi programi su postojali i u prošlosti i oni Dakle, e, ti programi, posei programi, su programi koji su odgovarali na e, društvene probleme, socijalne probleme i e, e programi mogu se primjenjivati u sklopu kohezijske politike i i vjerujem da bi učinak mogao doista biti vrlo povoljan. Evo sljedeća govornica e, je iz Bilbao. Hvala vam lijepa i pozdravljam sve, možda je već malo kasno, ali ovo je tema koja nam je svima važna. Ja zahvaljujem na ovom dokumentu iz dva razloga. Prvo zato što sam dio koalicije za Europu i e, na ovim e, ćemo izborima nadamo se dobiti zastupnike i zastupnike e, sa Kanara i nadam se da će se to ostvariti a za Baske je ovo tema koja je vrlo važna E, ali važna je i za druge, ljude s Martinika, Guadalupe i tako dalje. E, želimo e, raspraviti o ovoj inicijativi i želimo čuti i njihove probleme i rješavati ih i putem ovog dokumenta. Govorimo dakle o perifernim područjima e, i e, tu e, se javljaju različita pitanja i vjerujem da bi trebalo učiniti poseban napor budući da ribarstvo i politika ribarstva je e, ključna e, za e, ta periferna područja i to je sektor koji se ne razvija, ne modernizira i trebamo novu strategiju za razvoj ribarstva koja će zapravo dati zamaha ekonomiji koja će dovesti do gospodarskog razvoja. Na Kanarima imamo E, zapravo drugčiju situaciju. Ovo je jedan zapravo obrtnički e, grana obrta koja je vrlo važna e, i i osim što imamo komercijalno, komercijalno ribarenje, imamo i rekreacijsko ribarenje koje je za nas iznimno važno E, jer je ono i održivije i održivije gospodarski, ekološki e, i komercijalno. I vjerujem da e, je problem ono što se već spomenulo, a to je kvote. Kvote koje su ograničene pa onda distribucija kvota unutarnja u državama, a e, rasprava se vodi o tome kako to razriješiti ako imamo probleme sa kvotama i ograničenja i upravo zbog toga mislim da ovim dokumentom trebamo pokušati razumjeti različite stvarnosti e, razrađene u ovom e, dokumentu e, upravo koje odražavaju i ono što smo mi vidjeli tijekom naših obilazaka, naših posjeta na terenu i trebamo prijedloge u dokumentu koji će odražavati pravi problem, a mislim da je su ključ u tome svemu kvote. Hvala lijepa. Hvala gospođi Bilbao. Dakle, što se tiče mišljenja komisije, sad ću dati riječ gospodinu Astudelu. Hvala vam lijepa. Ja ću gospodinu Santosu zaželjeti sretan rođendan, a potom ću e, se pridružiti čestitkama izvjestiteljici, budući da je ovo dokument koji doista pokriva gotovo sve elemente koji trebaju ući u jedno izvješće. Naravno da se e, smo svjesni problema razvoja i potrebe za razvojem ribarstva u najudaljenim područjima i CFP odnosno ZRP e, je tu dijelom pokriven e, odnosno nije po meni potpun E, mislim da pravni okvir koji postoji nije e, riješen i da bi se trebao popraviti da e, pokrije i pitanja najudaljenijih područja. Dakle, trebamo raspraviti o izvješću, ali mislim da je ono već dosta potpuno, da je konstruktivno, da nije ostavilo otvorenih pitanja i e, ja vas uvjeravam da ćete imati u buduće punu suradnju od strane komisije e, koja vam stoji na raspolaganju za moguće prijedloge koji će proizaći iz ovog izvješća. Hvala vam lijepa i konačno izvjestiteljica gospođa Rodust. Hvala vam lijepa predsjedatelju, zahvaljujem svim kolegama, a i komisiji na ljubaznim riječima koje su mi upućene i na podršci koju su izrazili. Smatram da dugujemo ljudima koji žive u najudaljenijim područjima i e, poseban trud i napor koji trebamo uložiti oni su daleko ali trebaju se osjećati dijelom Europske unije tijekom mojih posjeta svih smo ih pozvali da dođu k nama da sjednemo zajedno i e, zajedno raspravimo o ovim pitanjima i osim toga različite su situacije. Na Kanarima nije istakao kao e, na Azorima, na Martiniku, na Reunionu ili drugdje. Dakle, imajmo na umu da se ta područja međusobno razlikuju. Nećemo započinjati s radom 2020. Nisam to ni namjeravala. E, moj je plan početi raditi odmah da sve bude dovršeno do 2020. a za to ću trebati i vašu pomoć. Mnogi od vas e, dali su neke svoje ideje i moji su e, pomoćnici to pribilježili, međutim lijepo vas molim da mi u pisanom obliku uputite svoje komentare. Hvala svima koji su mi dali podršku, hvala tajništvu, budući da je ono doista bilo e, od velike pomoći, a hvala i svima koji su e, doputovali da bi izrazili svoja stajališta e, o pojedinim možda težim situacijama u kojima se s vremena na vrijeme nalazimo. Hvala lijepa gospođi Rodust, a sad neke informacije koje se odnose na kalendar. Prezentacija nacrta izvješća će biti 26. siječnja 2017. Krajnji rokovi za podnošenje amandmana će biti objavljeni. Ali 26. siječnja je e, predstavljanje nacrta, 23. ožujka iduće godine se o tome glasuje, a na plenarnu ide u travnju. Možemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Imamo izvješće Marka Fronta o situaciji stokova i socijalno-ekonomskoj situaciji e, u ribarstvu sredozemlja. EFFD e e, skupina i za nju gospodina Afronte su dobili tu zadaću, a danas ćemo imati prvu razminu mišljenja o ovom izvješću gospodine Afronte. Imate riječ u svojstvu izvjestitelja. Hvala predsjedniče. Ovaj prijedlog izvješća još uvijek nije sasvim spreman. Ja ću kratko opisati probleme ali e, ću i također e, svakako htjeti čuti doprinos kolege i kolegica kako bih onda to unio u dokument koji će uskoro biti gotov. Situacija na sredom zemlju je već poznata, već godinama se govori o tome da postoje riblji stokovi koji su u e, tragičnoj situaciji, u samo po proteklih nekoliko godina. Naišli smo na interes komisije i jako nam je drago zbog toga. E, drago nam je zbog socio, ali ipak socioekonomski pokazatelji nisu ohrabrujući. Riblji stokovi i još uvijek nisu svi procijenjeni na sredozemlju, otprilike 30 ih je do sada procijenjeno, a od toga 93% je podložno prekomjernom izlovu. Ovaj je broj stvarno e, tragičan. To je šest puta više od razine koja bi bila e, dopustiva u odnosu na MSY. Stokovi su pod velikim pritiskom. Istovremeno imamo tešku krizu u sektoru ribarstva. Broj brodova se e, smanjuje vrlo brzo tijekom godina i zbog toga je došlo do negativnih posjeda na stokove. Smanjili smo dakle e, ribolovni napor, ali nije bilo e, nikakvih boljih pomaka u proizvodnji. Ribarstvo u, na zemlju je u teškoj situaciji. 80% su mali ribari ali postoji jako puno ribolovne opreme, tehnika, ulova ribe, ima puno luka gdje se iskrcava ulov. E, stokovi su migratorni, oni se kreću e, po području i zato treba intervenirati horizontalnim mjerama, ali to je zapravo nemoguće i sama definicija malog ribolova je neprimjenjiva. Europska komisija mali ribolov smatra ribolov malim plovilima koji su manji od 12 metara, ali to na sredozemlju ništa ne znači zato što bi trebalo stvarno katalogizirati sve vrste ribolova koje imamo. Ovo je trenutna situacija. E, komisija je sada svoju pažnju usredotočila na sredozemlje u Katani. U e, Veljači smo imali sastanak gdje je rečeno da su stokovi u teškoj situaciji. Rečeno je da trebamo hitne mjere. E, tada smo prvi put razmjerili informaciju da ovi stokovi osjećaju negativne klimatske promjene i tu dolazi do acidifikacije oceana, velikog broja plovila koji prometuju, plove morem, dolazi do nečišćenja i zbog bušenja nafte. Mjere koje se bi se trebale provesti bile bi komplicirane upravo zbog ovih fenomena koje sam sada opisao. Što se tiče samoga izvješća, e, htio bih spomenuti nekoliko blokova, a to je s jedne strane prikupljanje podataka. Ne možemo imati efikasnu ribolovnu politiku, a nema, ako nemamo znanstvene e, podatke na kojima ćemo se temeljiti, moramo svakako povećati broj stokova koji će se proučavati i imati integrirani pristup. Dakle, moramo spojiti razne varijable, ekološke, ali i e, varijable iz procjene učinka na okoliš kako bismo shvatili koja je realna situacija. U ovom izvješću ćemo prihvatiti prijedlog FCM-a da imamo katalog malog ribolova na sredozemlju kako bismo shvatili tko što lovi i kako su te aktivnosti raspodijeljene po Mediteranu. I htjeli bismo ono što znanstvenici odavno traže, a to je jedinstvena baza podataka sa podacima E, koje ćemo onda moći povlačiti onda kad nam budu potrebni. Što se tiče upravljanja, ove su mjere raznolike. One su sve efikasne na razini pojedinih bazena, ali i područja. E, svakako je potrebna suradnja s trećim zemljama. Mediteranski bazen nije samo europski bazen i e, isti resursi su nešto što koriste države koje se ne slažu s našim pravilima, a mi moramo s njima surađivati i koordinirati se. Već smo imali sastanak povjerenika Vele sa predstavnicima trećih država u ožujku prošle godine, u ožujku 2017. imat ćemo sljedeći, proći će godina dana, izgleda da nije, moglo, nije bilo moguće održati ranije takav sastanak. Sljedeće mjere koje ću spomenuti su borba protiv nezakonitog ribarstva, pogotovo na mikrorazini. To su mali ribari koji e, krše pravila osim toga, mjere o kojima se danas mnogo govori nisu uopće popularne. Evo, na primjer, kvote. Kvote se mogu primijeniti, to je jedno od rješenja za neke vrste ribolova, na primjer ribolov koji se koncentrira samo na jednu vrstu. Kvote funkcioniraju um, i na način da omogućavaju sustavu da se oporavi. Međutim, dolazi do socijalnih nejednakosti ako se kvote ne raspodijele na pravedan način. Zbog toga moramo pratiti upute ZRP-a članka 17. i moramo također primjenjivati zdrav razum. Ne možemo isključiti male ribare i one koji koriste selektivne sustave. E, dobro je da oni odrade svoju ulogu i moramo izbjeći da se kvote sve sve dodijele malom broju subjekata. E, ima još mnogo točaka kojih se neću dotaći sada. E, zanima me ipak koje je vaše mišljenje i zanima me vaš doprinos. Tu su i neke mjere koje se tiču socioekonomske razine, dakle bolje korištenje Fonda za pomorstvo i ribarstvo i također su nam potrebne smjernice Europske komisije o tome kako koristiti ove fondove kako bismo riješili probleme u sredozemlju. Također treba vrednovati suradnju malih ribara na regionalnoj razini kako bi oni stvarali projekte i koordinirali svoje djelovanje moramo ojačati odgovornost i svjesnost ribara. Oni moraju su odlučivati. Odluke koje mi donosimo trebale bi dolaziti od ozdo prema gore. I taj pristup omogućit će to da glavni dionici ovdje budu oni koji se bave tim zanatom. E, potrošači također moraju biti osviješteni, moraju znati e, kakve proizvode troše, e, moraju moći birati proizvode koji ne štete okolišu i koji mogu dozvoliti oporavak onih vrsta koje su ugrožene. Rekao sam samo pola onoga što ćete pronaći u izvješću, ipak to je sve što sam danas htio reći. E, očekujem vaš doprinos. Ovaj ovo izvješće će se ubrzo e, predstaviti i to sad kažem za dionike. E, ovo izvješće bit će na mreži online i zato nadam se da će svi dionici doprinijeti, dati mi svoje mišljenje, a danas očekujem da ćete to učiniti i vi. Hvala. Thank you uh, Hvala najljepše gospodine Afronte na ovom izvješću. Ovdje imamo uh, ljude koji su se javili, koji dolaze sa sredozemlja. Mislim da je to vrlo zanimljivo pitanje. Najprije ćemo dati riječi gospođi Tomašić, koja će možda govoriti u Jadranskom moru. <laughs> <laughs> Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja mislim da smo svi zabrinuti zbog stanja stokova u Mediteranu, posebno za određene vrste čiji fondovi su sve manji. Prekomjerni izlov nije glavni uzrok trenutnog stanja, već su loše upravljanje, nedostaci u postojećoj regulativi, različite vrste zagađenja kao i klimatske promjene uvelike su utjecali na trenutnu situaciju ribljih stokova u Sredozemlju. Želim naglasiti važnost malog obalnog ribolova koji čini 80% mediteranske flote i koji je značajan za održivost ribljih štokova, očuvanje okoliša i socioekonomski razvoj područja koja ovise o ribolovu. Važno je istaknuti da za određene vrste nemamo dovoljno podataka ili se podaci razlikuju. U većini slučajeva nisu znanstveno utemeljeni i zapravo imamo samo djelomičnu sliku stvarnog stanja komisija treba učinkovitije raditi na prikupljanju podataka za sve relevantne riblje stokove. Vrste koje se navode kao posebno ugrožene su srdele i inčuni u Jadranskom moru. Naselja plave ribe podložna su velikim prirodnim promjenama i to u normalnim uvjetima kada nema ribolova. Te prirodne promjene imaju puno veći utjecaj na količinu ribe od samog ribolova. Upravo iz tog razloga je važno da gospodarenje bude efikasno i prilagođeno trenutnom stanju plave ribe. Posebno želim istaknuti da gospodarenje zajedničkim resursima, na primjer malom plavom ribom u Jadranu, treba biti usklađeno sa svim zemljama koje sudjeluju u njihovu izlovu. Upravo sjajan oporavak perajne tune u Sredozemnom moru pokazuje kako možemo biti uspješni ako se zajedno suočimo sa izazovima. je za malu plavu ribu kao jednu, jedna od tehničkih mjera već se neko vrijeme provodi u Jadranskom moru. Hrvatska strana Jadranskog mora predstavlja najvažnija mrjestilišta srdele, dok su najvažnija područja mriještenja inčuna na zapadnoj talijanskoj obali. Često razgovaram sa hrvatskim ribarima i oni potvrđuju da lovostaj u vrijeme mriještenja pokazuje rezultate. Stokovi se obnavljaju i sami ribari su svjesni da oporavak stokova znači i oporavak ribarstva. Jabučka je kotlina poznato prirodno mrjestilište ribljih vrsta u Jadranskom moru. A Republika Hrvatska je sa Italijom postigla bilateralni dogovor o jednogodišnjoj zabrani kočarenja u tom području kako bi se osigurao oporavak ribljeg fonda. Hrvatska strana nije zadovoljna ostvarenim rezultatima u oporavku ribljih stokova te smatra kako bi trebalo uvesti zabranu kočarenja u Jabučkoj kotlini na još tri godine. Upravo ovakvi primjeri pokazuju da moramo gospodariti zajednički kako bi ostvarili ciljeve ribarstvene politike. Pitanje obnove stokova zahtjeva sudjelovanje svih zemalja koje ribare u Sredozemlju, sami ribari, zatim regionalne organizacije, industrija i znanstvenici imaju ključnu ulogu u učinkovitoj obnovi ribljih stokova sa ciljem postizanja održive razine. Hvala lijepa. Hvala gospođo Tomašić. Sada predajemo riječ gospođi Brijano. Hvala. Gospodine Kuhn. Oprosti Marko, nisam čula prvi dio tvoga izlaganja, pa ću možda ponoviti nešto što si već rekao ili možda ću biti neprecizna. Obraćam se sada kolegama koji ne dolaze sa sredozemlja. Zašto? Sredozemno more koje tako budno pratimo je more koje je jedinstveno u Europi. To je rekao Marko Unutar ovog jedinstvenog mora mi nalazimo ekosustave koji su jedinstveni u e, pomorskom svijetu. Gospođa Tomašić je govorila o Jadranskom moru. Ako govorimo o sjevernom Jadranu u odnosu na južni Jadran, onda imamo ekološke situacije koje su potpuno različite, morsko dno je drugačije. E, sredozemlje je zatvoreno more, zatvoreno pod navodnicima, to je more gdje ne ribare samo europski ribari, nego i ribari iz e, drugih zemalja, iz Sjeverne Afrike i iz zemalja koje se zemljopisno nalaze u Europi, ali nisu u Europskoj uniji i primjenjuju različita pravila. E, na sredozemlju se primjenjuje ZRP, ali ipak unatoč tomu nismo još vidjeli pozitivne rezultate za stokove. Ja polazim od pretpostavke, a to primjećujem često u člancima o sredozemlju, da se često optužuje ribare kao da su oni razlog za smanjenje stokova. S druge strane, ja mislim da je to Marko rekao i drago mi je što je on to predložio, a mi kao klub ćemo mu svakako u tomu pomoći. Dakle, smatram da bismo u Europi trebali staviti naglasak na to da se mi na sredozemlju trebamo baviti i drugim aspektima. To smo vidjeli u saslušanjima. Neki znanstveni su postavili teoriju o MSY, MSY za više vrsta. Oni uzimaju u obzir neki utjecaj na sredozemlje koji nije samo povezan sa ribolovom, nego mislim tu i na pročišćavanje vode i na klimatske promjene. I to ne samo u Europi, nego i drugim državama. E, I mi moramo dobro paziti na to da ne djelujemo samo na jedan sektor. Zato što razlozi e, ove krize stokova nalazimo u drugim područjima. Na primjer, plavoperajna tuna, e, stokovi su se oporavili u sredozemlju i čitav niz varijabli se poboljšala u prehrambenom lancu. E, zato vidimo kako je e, sve ovo važno. E, ja se slažem s time da krenemo od baze znanstvenih podataka koja će se stalno povećavati i bit će zajednička. Ali u Kataniji smo vidjeli da postoji potreba za e, usporedno znanstvenih podataka koji su često u sukobu. Dakle, moramo krenuti od zajedničke znanstvene baze koju ćete svi vi potvrditi. Jer mi ponekad čujemo službene znanstvene institucije koje nam daju različita mišljenja. E, onda je pitanje s kim ću se odlučiti surađivati. Evo to je moje pitanje. E, na sredozemlju u odnosu na primjer na Atlantik i na sjeverna mora gdje e, ribolovni napor utječe na sedam vrsta više manje, mi ovdje u sredozemlju imamo ribarenje e, većeg broja vrsta. To utječe na artizanalni ribolov. E, to moramo uzeti u obzir. Što misle ribari? Evo sad ću vam to reći pa ćemo otvoriti sve karte. Dakle, ribari na Mediteranu smatraju da rješenja koja mi ovdje predlažemo su zapravo puno prilagođenija drugim morima. Smatraju da je njihovo ribarenje drugačije. Mi na sredozemlju imamo e, ribolov koji obuhvaća razne riblje vrste a to utječe i na rješavanje pitanja odbacivanja ulova, ulova i Slažem se s time da se treba boriti protiv NNN ribolova, da treba uključiti sve dionike u ovaj proces, a jako je važno i pozabaviti se rekreacijskim ribolovom i takvim ribarima. Što se tiče nekih mjera, treba će poduzeti posebne mjere ali smatrati da su kvote rješenje za sve riblje vrste E, po mom sudu to nije e, prikladno. Bilo bi dobro o nekim mjerama porazgovarati sa udrugama ribara. Dakle, smatram da je struktura ovoga izvješća dobra. E, mislim da treba također uzeti u obzir ulogu takozvanih flagova a treba i educirati potrošače. I također ću dati svoj doprinos u svim ovim temama, pa i u pogledu zastava pogodnosti. Hvala, gospođa Bilbao. No? Ok. Ne, u redu. Onda prelazimo na gospođu Klaru Aguiljeru. Izvolite. Muchas eh, Hvala vam lijepa, predsjedatelju. Ovo je sve vrlo zanimljivo jer razgovaramo o eh, problemima sredozemlja E, međutim čini se da nemamo dovoljno rješenja. Ono što sam ja htjela reći e, u ovoj raspravi e, je da spomenem neke od aspekata koje je Renato Briano navela i mislim da prvo treba reći nešto o tome da je problem sredozemlja, problem koji se ne ograničava samo na pretjerani ili prekomjerni izlov. Da, to jest problem, ali to nije jedini problem. Na sredozemlju ima i drugih problema poput e, recimo e, zagađenja, e, uporabe same obale i e, druga pitanja također opterećuju e, sredozemlje. A, a e, naravno eksploatacija ribljih resursa je jedan od tih problema. Mislim da trebamo govoriti o drugim aspektima. 700 tisuća tona nafte svake godine plovi Mediteranom. A, e, možete sad e, to usporediti sa naftom koja putuje širom svijeta i e, mislim da to treba spominjati. to je doista jako velika količina. Mislim da ne treba upirati prstom samo na ribare. Ribari rade svoj posao. I oni doista žele poboljšanje e, u eksploataciji e, morskih resursa na sredozemlju. Oni nisu krivci ni za što. Oni zapravo najviše trpe. I u ovom izvješću trebamo uzeti u obzir sve drugo što utječe na sredozemlje, e, budući da ono ima posebne karakteristike koje moramo neprestano imati e, na umu, a to je i promet koji tu da prolazi i tranzitni promet e, i Sredozemlje ima 31 različitu zonu i gospođa Tomašić govorila je o različitostima i E, sam Jadran je spomenut kao područje velikih e, posebnosti. Recimo, e, na španjolskim mediteranskim obalama imamo također velik broj regija koje imaju vlastite karakteristike. I sad mjere koje bismo trebali predložiti ne mogu biti samo kvote i drugo, već e, ima i e, mjera koje su drugačije. Ja se zalažem za to da se ovo izvješće uključi nešto što bi naznačilo da imamo, da imamo mjere za rješavanje prekomjernog izlova, ali moramo imati na umu, dakle na sredozemlju, da Evropska unija E, odlučuje samo o dijelu ovih pitanja budući da e, mi ne upravljamo cijelim sredozemljem. E, tu je i Tunis i druge države u koje putujemo i s kojima surađujemo, ali učinak koji mi proizvodimo je samo djelomičan i gospodine Fronte je to i naveo i e, slažem se s tim da je važno e, prikupiti podatke, imati bazu podataka koji odgovaraju stvarnom stanju stokova pojedinih vrsta. Dakle, e, da imamo stvarne, konkretne informacije i podatke o tome što se događa recimo s plavoperenom tunom ili sabljarkom, mogli bismo poduzimati mjere i mogli bismo imati bolju kontrolu, bolje provjere i e, smatram da se u tom smislu moraju donijeti određene odluke. Trebamo bazu podataka koja će biti odgovarajuća i održavati stvarno stanje, da bismo mogli poduzimati mjere koje će biti svrhovite. I e, ne bismo da je tako poduzimali mjere koje smo e, morali poduzeti kao na primjer s plavoperenom e, tunom i sa sabljarkom. Važno je da e, imamo takve baze podataka i da države članice surađuju i odrade svoj dio posla. U mojoj autonomnoj regiji Andaluziji Izdali smo dokument e, o e, tom dijelu e, sredozemlja i također imamo i kočarenje i malo ribarstvo i druge vrste. Međutim, to je dakle naša regija prikupila podatke i objavila, ali trebamo e, pravu odluku o tome da se e, usvoje određene mjere. Ne moramo ciljati i ne trebamo ciljati e, ribare, budući da oni nisu krivi. Moramo biti pravedni u onom što radimo. Hvala lijepa, gospođo Aguilera. Hvala. Sada dajem e, riječ predstavnicima Europske komisije. Gospođa Valerie Lene. Hvala gospodine predsjedavajući. Europska komisija se u potpunosti slaže s onim što je rekao gospodin Afronte. Situacija stokova u sredozemlju nam pokazuje da 95% stokova je u prekomjernom izlovu. Kao i zastupnici Europskog parlamenta i mi smatramo da ovo nije e, situacija koja se ne može promijeniti. Mislimo da možemo učiniti nešto kako bi e, ribolov u sredozemlju imao bolju budućnost. Evo, malo čas ste govorili o konferenciji koja je održana u Španjolskoj koja je imala za cilj dati novu dinamiku razvoja e, ribolova i mislim da upravo nakon ovog sastanka je organiziran ministarski sastanak na kojem su bili prisutni ministri država članica koji su usvojili novi postupak. Taj novi postupak će nam omogućiti da reagiramo na adekvatan način na nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini te da poduzmemo hitne e, mjere koje će biti dugoročne i srednjoročno. Već ove godine smo primijenili ovu strategiju i vjerojatno ste primijetili na sastanku CGPM-a, sastanku koji se održao u šestom mjesecu na Malti, da smo već usvojili određene mjere, naročito za E, Jadransko more za e, male pelagične vrste koje su, za koje smo uzeli u obzir mjere usvojene od strane država članica Europske unije, ali isto tako smo uzeli u obzir e, mišljenje znanstvenog odbora CGPM-a. Dakle, zajedno smo poduzeli određeni niz mjera uzimajući u obzir mali ovalni ribolov Jadrana i e, uzimajući u obzir bolju budućnost e, za srdele i inčune. Ovo je dobar pristup, ja smatram da je ovo dobar pristup jer uzima u obzir viziju e, ribara, mišljenje ribara i omogućuje vlastima da poduzmu mjere koje ribari zaista mogu pratiti. Također smo imali na umu i potrebe drugih država e, članica, dakle ovdje naročito mislim na mjere očuvanja, na Siciliji, na primjer, smo predvidjeli mjere e, zaštite e, za određenu vrstu ribe i predvidjeli smo lovostaj u određenim ribolovnim područjima, kao što smo to i predvidjeli za e, područja u blizini Alžira. Dakle, kao što vidite, postoji zaista volja i želja da se učini nešto po ovom pitanju. Ove godine ćemo ponovno temeljem predloga država članica razmisliti o novim mjerama za poboljšanje e, vrste e, bakalara zajedno uz e, pomoć španjolskih i francuskih vlasti pokušat ćemo izbjeći e, dalje narušavanje e, stokova bakalara. Postoje dakle mogućnosti koje su nam na raspolaganju, postoje mogućnosti da države članice preuzmu određene inicijative, uzimajući u obzir e, potrebe obalnih područja koje moraju također sudjelovati u očuvanju stokova bakalara, a Također e, ne smijemo zaboraviti e, i lov na e, rakove, na primjer u zaljevu u kojem imamo problem sa bakalarom. Što znači da je ovo jedan od primjera koje možemo slijediti i za druge vrste riba. Naravno, ne možemo sve učiniti odjedno. Moramo odabrati određene sokove koji su ugrožene i usredotočiti se samo na njih u ovom području. Još nešto što je spomenuto je prikupljanje podataka. Smatramo da je jako bitno imati dobro prikupljanje podataka, da imamo e, vjerodostojne podatke, te da znanstvenici koji rade na ovom području E, sredozemlje imaju pristup tim podacima. Komisija je već održala sastanak u devetom mjesecu na kojem je okupila znanstvenike iz Europske unije, znanstvenike iz CGPM-a, znanstvenike FAO-a kako bi zajedno svi mogli raditi na istim podacima. Zato je bitno koristiti istu terminologiju da bismo imali e, mišljenja za cijelo sredozemlje koje nitko neće moći osporiti. Mislim da smo i tu dosta napredovali. Na posljednjem sastanku CGPM-a smo usvojili i strategiju koja će imati za cilj osnivanje foruma za sve znanstvenike sredozemlja. To će biti organizirano za sljedeću godinu, dakle 2017. godinu. U okviru ove strategije smo utvrdili koristili i broj podataka za mali obalni ribolov koji je također jako bitan. Osnovali smo stalnu radnu skupinu koja treba iznaći rješenja za mali obalni ribolov. Oni će se već sastati u e, travnju sljedeće godine i pretpostavljamo da će na kraju biti organizirana čak i konferencija o tome 2018. godine. Glede obalnog ribolova, e, gospodin Vela, e, želi pozvati E, ribare na Maltu 27. ožujka, ribare koji se bave malim obalnim ribolovom. Prije toga će 28.3. biti održana ministarska konferencija i na taj način ćemo e, da i tu novu dinamiku e, razvoju ribolova u sredozemlju. Nadam se da ćemo uz ovo izvješće e, gospodina Frantea e, doći do novih ideja o kojima bismo mogli razgovarati na toj konferenciji. Još nešto što je značajno, to je problem nezakonitog ribolova u sredozemlju. Da, to je točno, svi su to priznali, postoji problem nezakonitog ribolova, napokon smo to priznali jer do sada to nije bio slučaj i odlučeno je da se na regionalnoj razini usvoji akcijski plan protiv NNN ribolova na razini e, glavne komisije za ribarstvo Mediterana. To je znači značajan korak e, i nadam se da ćemo na taj način e, moći ići dalje a također da ćemo pomoći i onim zemljama koje se nalaze na južnoj oboli. Oni moraju uspjeti razviti kapacitete koliko što se tiče znanstvenih kapaciteta, toliko i što se tiče kapaciteta za e, kontrolu. Mi zajedno sa našim e, kolegama koji se bavim pitanjima ćemo, ćemo raditi na organiziranju obuka za kontrole E, koje će biti namijenjene zemljama južne obale i e, za osnivanje takozvanih zajedničkih kontrola. To će također biti jako značajno. Mislim da su neki od vas već to spomenuli. Istina je da su stokovi u sredozemlju e, također stokovi koji su podložni nekim drugim utjecajima kao što su na primjer klimatske promjene ili onečišćenje zato moramo uzeti u obzir sve te elemente kada radimo na našoj budućoj politici. Europska komisija je već započela studiju. Imamo e, milijardu eura za studije za narednu godinu i sljedeće godine kako bismo imali veoma konkretnu analizu utjecaja tih e, klimatskih promjena i onečišćenja. Još nešto što je jako bitno je činjenica da Europska komisija želi e, izanalizirati socioekonomske e, elemente kada daje određene predloge i da je prioritet ovdje mali obalni ribolov. E, stoga želimo usvojiti i predložiti mjere koje uzimaju u obzir sve one elemente koje imaju bilo kakav utjecaj na obalni ribolov. Stoga, gospodine predsjedavajući, mislim da možemo imati konstruktivnu raspravu o ovome. Bitno je da zajedno djelujemo e, na ovom području, dakle sredozemlju, i da ponovimo da situacija koju imamo sada e, nije nepovoljna neizmjenjiva, možemo i izmijeniti ako svi budemo išli naravno u istom smjeru. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala gospođo Lene. E, evo na kraju ove razmjene mišljenja sada bih ponovno dao riječ izvjestitelju gospodinu Afronteu koji može zaključiti ovu točku. Hvala. Reći ću samo nekoliko stvari. Uočili smo neke probleme i bili smo složni u tome, ali to, to je bilo najlakše. Kod pronalaženja rješenja morat ćemo ipak još više surađivati. Ja sam danas zapisao neke vaše poticaje i svakako ću bilježiti vaše doprinose idućih dana i tjedana. Svakako je bitno da rješenja budu zajednička i da se slažemo oko njih. Kao prvo, e, onečišćenje, klimatske promjene i tako dalje. E, ne bih htio dati krivi dojam. U mom izvješću piše jasno da trebamo evaluirati i druge posljedice koje imaju negativan učinak na stokove. Ali to nije alibi kako bismo onda rekli da e, ribolov uopće nema nikakve veze s time. Ja znam da su e, jako, ti elementi jako važni. Važno je imati višegodišnje planove koje još uvijek nismo proveli na Mediteranu. Nadam se da kad budu stupili na snagu oni, oni će biti efikasni do 2020. godine. Znamo da moramo postići najveći održivi prinos i e, dobro, stanje e, okoliša koje je predviđeno strategijom za more. Još e, o jednoj stvari se mnogo govorilo, a ja o tome govorim u mom izvješću. To je mogućnost da se uvedu kvote za ribarenje koje se usredotoče na jednu riblju vrstu. U, e, na Jadranu nemamo e, kao specifičnu vrstu ulov plave ribe. Ako to kažem, znači da želim ciljati na mali broj vrsta ribolova. A time kvota e, ostaje samo jedna mogućnost. Postoji mnogo rješenja koje možemo još e, upotrijebiti. Tu su različite mjere, različita studija e, biološkog lovostaja koji se ne podudara sa znanstvenim. I tu su mnoge mjere koje se mogu primijeniti. Mnogi su govorili o tome, pa sam htio samo pojasniti kako biste shvatili što kanim činiti u nastavku ovoga posla. Drago mi je čuti da je komisija izdvojila 2 milijuna eura za e, proučavanje učinaka drugih sektora na ribarstvo, nadam se da ćemo uskoro dobiti i rezultate toga istraživanja. Hvala izvjestitelju i izvjestiteljima u sjeni. Želim vam samo dati nekoliko informacija glede rokova. E, nacrt izvješća će biti razmotren 5.12.2016. godine, a u odboru će se glasati o ovom izvješću 28. Eh, veljače sljedeće godine, dakle 2017. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, razmjena gledišta sa predstavnicima komisije. To je točka broj 18, mjere za upravljanje, očuvanje i kontrolu primjenjive na području primjene konvencije Međunarodne komisije za zaštitu atlantskih tuna. Dakle, komisija IKAT. Izvjestitelj je gospodin Mato. Ovo je zakonodavno izvješće koje je dodijeljeno klubu zastupnika Pučana. Danas ćemo čuti i prijedlog komisije te ćemo nakon toga razmijeniti mišljenja. Predajem riječ predstavnici komisije, gospođi Franceski Areni i Gospo... Ne, dakle predstavit ćemo prvo dame, a nakon toga ćemo predati riječ dalje. Hvala, hvala najljepša gospodine predsjedavajući i dobar dan svima. Zapravo sa mnom je još jedna kolegica, ali evo ja ću govoriti u ime komisije. Ovo je predlog koji ima za cilj transponiranje u europsko zakonodavstvo svih mjera za upravljanje, očuvanje i kontrolu koje su usvojene e, u Međunarodnoj komisiji za zaštitu atlantskih tuna a obično je to komisija koju nazivamo e, skraćenicom ICAT. Radi se o regionalnoj organizaciji za ribarstvo, osnovano je 66. godine. Ova organizacija ima nadležnost usvajanja obvezujućih e, odluka u obliku preporuka. Ovo su odluke koje se tiču upravljanja e, i očuvanja tune i e, tunoidnih vrsti. E, to znači da se tu u, na područjima kao što je Mediteran i Crno more. Ovdje mislimo na sve vrste tune kao što je e, plavoperajna tuna, žutoperajna tuna, tropska tuna, ali isto tako i broj bitnih vrsta koje se mogu smatrati željenim ili neželjenim ulovom. E, tu govorimo o e, morskim psima, o morskim e, kornjačama i tako dalje. Za sad ICAT ima 51 stranku potpisnicu. Od 1997. godine smo dodali još 21. Kao što smo rekli, odluke ajkata su pravno obvezujuće za e, članice ajkata i u skladu su sa europskim obvezama kako bismo zajamčili da ove odredbe, preporuka ajkata e, budu učinkovito primjenjene. Trebamo naglasiti da u skladu s člankom 216 ugovora o funkcioniranju Europske unije, međunarodne obveze se e, su već e, u podložne poštivanju e, od strane država članica, ali ICAT može stvoriti nove obveze i prava za individualne subjekte, na primjer privatne subjekte i kao takve one moraju biti transponirane u europsko zakonodavstvo kako bi imale punopravni učinak. Koja je povijest eh, ovog dosjeja i zbog čega se sada vraćamo na zbog čega sada imamo ovaj novi prijedlog. Preporuke ajkata su se do sad eh, transponirale u eh, europsko zakonodavstvo, ali posljednja provedba ICAD mjera e, potiče iz 2011. godine uredba 1936 2001. godine glede kontrolnih mjera. 2007. godine uredba 520 o mjerama za očuvanje. Uz izuzeće posebnih mjera koje usvoje ajkata koji se tiču plavoperane tune. To su mjere koje su podložne posebno ukupnom paralelnom e, postupku transponiranja nedavno smo finalizirali posljednji od njih. Također, postoje i druge mjere, naročito o statističkim e, programima za e, tunu i sabljarku iz 1984. godine tisuće 2013. E, dakle, ovo su e, ažurirane transponiranja e, sve, svih preporuka ICAT-a koje su usvojene od 2008. godine. Time se pokriva velik broj vrsta riba ali isto tako i kontrolne mjere. Sve ove mjere za kontrolu ovdje se govori o svim dakle, mjerama za kontrolu koje nisu pokrivene E, već mjerama Europske unije ili e, mjerama e, glede NNN ribolova. Dakle, mi ovdje ovim predlogom transponiramo 28 preporuka ajkata. Sama uredba prati svaku od vrsta ajkata pojedinačno, dakle imamo tropsku tunu, e, žutoperanu tunu, sabljarku i e, usputni ulov kao što su e, dakle morske ptice ili morski psi. Ovo su mjere za kontrolu koje idu još dalje od već primjenjivih mjera za kontrolu u EU preko oko e, mjera uredbi za kontrolu. Dakle, te uredbe za kontrolu se i dalje nastavljaju primjenjivati, a iznad njih se primjenjuju i ove dodatne mjere za kontrolu koje propisuje ICAT. Veoma je bitno napomenuti da e, su prije postojale dva paralelna niza mjera e, na temelju uredbe za kontrolu i mjera za očuvanje usvojenih 2007. godine, ali ovim predlogom mi želimo kombinirati sve ove mjere u jednom e, jedinstvenom e, dokumentu što će biti mnogo lakše za e, čitati, razumjeti i primijeniti. Ovo je dakle transponiranje preporuka i želim napomenuti da smo ovdje primijenili jedan vrlo strog i pouzan pristup transponiranja, mi ne idemo dalje od onog što traže mjere ajkata. Ponekada ajkat e, ostavlja određenu dozu fleksibilnosti e, strankama koje mogu ići i dalje od toga ukoliko to žele. E, mi želimo transponirati samo one mjere koje su u koje su potpuno pravno obvezujuće za stranke potpisnice ajkata ovaj tekst ne ide dalje od onog što države članice ili subjekti već trebaju primjenjivati ovim mogu zaključiti ovo kratko izlaganje samo još na kraju želim napomenuti, iako je to očigledno, da ova uredba ne pokriva ribolovne mogućnosti kojima se godišnje odlučuje u Ajkatu i koje se primjenjuju kroz uredbu o ribolovnim mogućnostima koja se usvaja jednom godišnje od strane vijeća. Hvala. Hvala vama, gospođo Arena. A sada predajem riječ izvjestitelju, gospodinu Mato. Gabriele, izvolite. Hvala lijepa predsjedatelju. Zahvaljujem. I mogu reći da mi je doista jako drago. Veselim se zato jer se ove preporuke transponiraju u europsko zakonodavstvo. Budući da Eh, je ovo doista vjerna transpozicija. Međutim, ja sam uvijek ili gotovo uvijek, a često i s malo uspjeha, eh, branio upravo ova stajališta i eh, čini mi se da u nekim aspektima se čak otišlo i dalje od toga. ali e, zapravo mi se e, ovaj e, pristup i mogu reći donekle sviđa. U nekim stvarima se ide i dalje, a u nekima ne. Ali činjenica je da je komisija zapravo dala preporuke koje idu puno dalje od postojećih a neke komponente će se još morati umetnuti u pojedine članke da bi se olakšala primjena. Ali možemo reći na primjer u članku sedmom, drugi stavak, to, je, to su uvjeti za plovila za i to vrlo specificirani e, i imamo još jedan primjer, a to je članak 38. u kojem stoji da je vrlo važno da će sve ovo imati poseban e, učinak na e, ptice, na morske ptice i svakako bi trebalo ostaviti neku mogućnost da se jedan dio e, štete koja se nanosi izbjegne. E, međutim, i postoji jedna tema koja mene brine i mislim da je to nešto što je zapravo slično preporukama, a to je izdavanje dozvola e, za e, aktivnosti koje se odvijaju izvan voda Europske unije. E, za to treba ispuniti određene uvjete. I mislim da E, postoje određene e, zabrane e, neregularnog postupanja i pretovara izvan voda Evropske unije. Dakle, to nije dozvoljeno niti u međunarodnim vodama i zato treba jasno naglasiti da nije dozvoljeno e, izvan, ni izvan e, voda Europske unije, a strogo je zabranjeno unutar e, voda, odnosno u vodama Europske unije. Dakle, to je i u skladu s uredbom i U. I naravno možemo usvojiti i strožije propise i uredbu, ali mislim da bi trebalo e, i u, u e, uredbu vrlo strogo provoditi i e, ne želim ići više u detalje. Ali što se tiče onoga što je umetnuto u ovaj tekst, onoga što još treba ući, još su neke odredbe o upravljanju ili e, praćenju nekih e, stvari, ali vjerujem da to nije nešto što bi bila prepreka posticanju dogovora. Hvala lijepa. Hvala Gabrielu Matu i e, ovo je tek prva razmjena mišljenja, gospođa Bilbao, vi ste, vi se želite javiti, gospođa Aguilera. Da, ja bih eh, zahvalila eh, Gabrielu Matu i eh, mi smo doista tijekom vremena dosta pritiska izvršili da bi komisija e, primijenila e, propise ikata i ne želim sad ulaziti u detalje, ali što se tiče pretovara imamo e, i to je nešto što doista skače u oči i treba nam detaljnija informacija, moramo biti vrlo strogi e, što se tiče primjene ikad ovih e, odredbi i e, dosljedno primjenjivati preporuke i mislim da kao što sam rekla imamo analize koje vjerujem da ćemo predstaviti u odgovarajućem trenutku. Klara Agiljera je sljedeća govornica. Hvala lijepa predsjedatelju. Komisija je, e, vjerujem, razumjela više struke aspekte ovog pitanja, međutim mislim da je dobro da se razmišlja e, o e, obnovi e, stokova i o ikatu, odnosno o tome što se događa u okviru ikata i ja bih željela reći, dakle, obnovi fonda, eh, odnosno stokova sabljarke, a trebamo eh, i eh, plan upravljanja. Ovaj sektor zapravo silno trpi, ali moramo imati na umu da prema podacima E, ki moramo e, poduzeti mjere, možda bi trebalo to bolje objasniti, a to je zašto e, que eh, a, los, a los sectores afectados con este posible futuro TAP son sectores que ya se están viendo afectados. I treba u sve ovo ugraditi i e, odredbu o ukupnom e, e, dopuštenom ulovu i sabljerke i plavoperajne tune. Mi imamo flotu, istu flotu koja isplovljava iz Almerije za lovljenje sabljerke kao i plavoperajne tune. Mene zanimaju podaci koji će biti presudni podaci za e, ovaj e, prijedlog za prijedlog e, o dopuštenim, dopuštenom ulovu sabljarke. We uh, Izgleda da imamo i neka pitanja. Pa bih zamolio gospođu Francesku Arenu da odgovori na njih ako je moguće. Da, naravno. Evo ja bih na samom početku pokušala odgovoriti na ovo posljednje što je rečeno, ako mi dozvolite, da ne bi bilo nesporazuma. Ovo, ovdje se radi o transponiranju već postojećih mjera usvojenih od strane Ajkata sve do sljedećeg posljednje, eh, prethodne godine, do 2015. godine. Dakle, ovdje se ne bavimo nikakvom vrstom rasprave o eh, mogućim novim mjerama za eh, stokove ajkata, uključujući i sabljarku. Samo želimo transponirati u europsko zakonodavstvo mjere koje je ajkat već usvojio ranije. Što se tiče same budućnosti, to je mm, rasprava koju možemo imati odvojeno ako želite, ali koja se ne tiču ove točke dnevnog rada. E, mislim da je ovo sada o čemu govorimo zaista nešto tehničke prirode, a ne političke, za razliku od ovog drugog pitanja. E, moja kolegica Valeri Lene vam može odgovoriti i na dodatna pitanja na koja se ja sada neću osvrnuti. A što se tiče ovih dosadašnjih komentara mi smo primijetili da postoji broj mogućih, odnosno par članaka koji bi mogli transponirati na drugačiji način. Imamo objašnjenje za njih. Članak sedmi glede ograničenja kapaciteta. To je nešto što je postojalo do 2014. godine u Aikatu. A što se tiče mjere za tropsku tunu koja je revidirana 2015. godine, za vrijeme te revizije je odredba o kapacitetima izbačena iz teksta greškom. Sadašnja uredba ima tu odredbu koja je ostala u našem tekstu, jer naš tekst smo počeli pripremati 2014. godine i finalizirali ga 2015. godine. Ali budući da ta mjera o kapacitetima nije trebala biti izbrisana, mi smo, izbrisali tu, mi smo sačuvali tu odredbu u našem tekstu, a nismo shvatili, odnosno te kasno smo shvatili, da je tajništvo Ajkata izbrisalo tu mjeru E, greškom. Ona će biti uvedena ponovno ove godine, ali ako e, zaista pogledate sadašnju uredbu, vidjet ćete da ta odredba nedostaje. Glede članka 38. o morskim pticama, e, dodate su, izvačene su riječi where possible and where practicable, jer komisija smatra da je vrlo teško provesti tu vrstu mjera ako napišemo već na samom početku ako je to moguće i ako je primjenjivo. E, jer e, u ICAT preporukama se točno govori koja se mjera može, a koja ne primijeniti. A posljednje je prekrcaj ili pretovar na moru. Ovdje moram sasvim jasno reći da smo pratili e, pristup strogog transponiranja. Iako europska flota trenutočno ne koristi ovu mogućnost pretovara na moru u okviru ajkata. Pretovar se vrši u lukama za sad. Mi smo morali transponirati preporuku ajkata o pretovaru na moru. Mi smo to morali učiniti, ali vrlo dobro znamo da za sad europska flota ne koristi tu odredbu. Možda čak neće ni kori, možda je koristila u prošlosti, a možda i ne. U svakom slučaju, izvjestitelj je e, vrlo dobro rekao da je pretovar na moru zabranjen u europskim vodama po europskoj uredbi. A u našoj uredbi u članku četvrtom postoje posebne mjere kojim se zakonski uređuje pretovar na moru sa e, plovilima iz trećih zemalja pod uvjetom da se e, poštuju pravila regionalnih organizacija za upravljanje ribolovom, što znači da e, se time ne brani e, pretovar e, na moru izvan mora Europske unije. to postoji kao mogućnost. A odlučeno je da u konvenciji, odnosno u području konvencije se to zabrani jer nije naša odluka da odnosno nije, nije u našoj nadležnosti da predlažemo takvu vrstu zabrane. A također želim naglasiti da pretovar na moru se ne koristi kao mogućnost od strane europske flote na Atlantiku, e, ali se koristi na Pacifiku. E, neke flote koje nemaju pristup lukama vrše pretovar na moru koji je u takvim slučajevima nužan i to rade u skladu s odredbama e, regionalnih organizacija za upravljanje ribolovom. Mislim da sam sada se osvrnula na sve komentare, a ako je to nužno, moja kolegica može dati e, i konkretne odgovore o mediteranskoj sabljarci. Hvala gospođo Arena. Hvala na ovim vrlo jasnim porukama. Imamo li još jedno pitanje? Evo još jedna, jedno pitanje za kraj. E, mogu reći da je točno kad se kaže da e, ovo ne koristi europska flota, ali mogla bi, mogla bi, pa se to treba spriječiti naravno. Uh, Gabriel Mato, if you like, you can... Uh, Gabriel Mato, ako želite, možete sada zaključiti raspravu. Jer ste li sve već rekli što ste željeli u redu? Zahvaljujem na ovoj razmjerni gledišta. Gospođo Aguilera, izvolite. Responda la comisión se ofrecido. Ja bih se ipak e, osvrnula na nešto što je rekla komisija, odnosno željela bih e, odgovor, ako vi dozvolite, predsjedatelju. Dobro, onda se sada vraćamo na sredozemlje odnosno dajemo riječ e, stručnjaku za e, sredozemno more, to je gospođa Mlene. Hvala gospodine predsjedavajući. E, da, mi smo dobili mišljenje znanstvenog odbora Komisije za sredozemlje i taj taj, to mišljenje je negativno. Traži se od nas da se smanji za 55% stokove sabljarke. Kao što je rekao gospodin Vela na sastanku e, ministara, sinoć e, trebamo dati nove prijedloge na sastanku ajkata kako bismo E, kako bismo spriječili narušavanje stokova sabljarke, kako bismo mogli ipak ali kako bismo ipak mogli nastaviti je i loviti. Zbog toga smo trenutačno u raspravi sa državama članicama. Europska unija će dati prijedlog Ajkatu o planu obnove sabljarke na sljedećem sastanku Ajkate koji se treba održati u 11. mjesecu. Hvala. Uh, Hvala, nadam se da ste zadovoljni ovim odgovorom, gospođo Aguilera. U redu. Posljednji komentar eh, da će izvjestitelj, odnosno neće, jer idemo sada na sljedeću točku dnevnog reda. To je posljednja točka za danas, razmjena gledišta o sporazumu partnerstvu održivom ribarstvu između Europske unije i vlade Kukovih otoka. Joao Ferreira je izvjestitelj. Ovo je izvješće dodijeljeno klubu zastupnika GUA. To 16.6. smo imali prezentaciju komisije ovoga sporazuma, a i protokola. E, danas imamo razminu gledišta sa komisijom i čućemo E, koja je situacija vezana uz potpisivanje sporazuma i taj podstupak. A sada dajem riječ kao prvo gospodinu Joao Ferreri, ali još prije toga e, predstavniku komisije. Gospodine Federi, vi ćete prvi dobiti riječ, izvolite. Hvala predsjedniče predsjedavajući, poštovani zastupnici, izvjestitelju. Jako mi je drago što vas danas mogu obavijestiti o situaciji vezano uz ovom sporazumu partnerstvu održimo ribarstvu. Kao što znate, već smo prije mnogo vremena zaključili pregovore, došli smo do dogovora, imali smo dva kruga pregovora Prvi krug je bio 2013. Nakon toga je bila stanka između prvog i drugog kruga koji se održao u 10. mjesecu 2015. Zato što je vlada Kukovih otoka htjela imati dovoljno vremena da bi se konzultirala sa svim zajednicima na e, otocima i zato smo uspjeli zaključiti ovaj dogovor tek u listopadu prošle godine. Predsjedništvo u ime vijeća potpisalo je sporazum koji je sada u rukama vlade Kukovih otoka. Dakle, mi sada čekamo potpisivanje sa strane vlade Kukovih otoka. U međuvremenu smo proveli konzultacije između prve i druge runde, a vlada Kukovih otoka zbog žustre debate na internoj razini nastavila je sa internim konzultacijama, ali također su se dogovorili u šestom mjesecu 2016. godine da e, čitav postupak, dakle ne samo ovaj sporazum s Europskom udijom, neko e, ribarstvo na kukovim otocima i isključiv ribolovni pojas e, pa, e, parlamentarnom odboru u kojem sjede stručnjaci iz tajništva Pacifičke zajednice. Dakle, radi se o izvješću koje je napisano i koje je prilično opširno. Oni su e, se pozabavili pitanjima ribolova u području Kukovih otoka, ali i sporazumom o partnerstvu. E, sada vlada ima sve što joj treba da bi donijela odluku i mi očekujemo da će premijer vjerojatno potpisati taj sporazum u toku sljedećih nekoliko tjedana. E, s naše strane mislimo da je to jako dobar sporazum. Malen je, 7000 e, tona je masa koja se uzima u obzir. što se tiče sporazuma s Kiribatijem, 15.000 tona bila je referentna vrijednost. Dakle, ovo je novo područje za našu flotu. Ova flota obuhvaća samo četiri E, brodova, e, četiri broda i e, buhvaćen je samo tunj prugavac. Imamo čitav niz mjera za zaštitu ribolova koju je predložila Komisija za zaštitu toga mora. Neke mjere će stupiti na snagu i na taj način omogućiti pažljivije promatranje elektroničkim putem e, naših aktivnosti, naših plivarica. A tu su i mnoga načela ZRP-a koja su uključena u ovaj sporazum. Dakle, smatramo da je ovaj instrument koristan ne samo kako bi se osigurao aktivan pristup naše flote i njezino prisutstvo na Pacifiku, nego to je korisno i za našu suradnju s Kukovim otocima zato što vjerojatno znate da je jedna od najvažnija komponenta ZRP-a u ovoj fazi, to je sektorska potpora. To je jedan dio iznosa E, koji će se dati e, vladi Kukovih otoka za potporu ribarstvu. Nadam se da ću dobiti nešto vijesti e, uskoro i da ćete vijesti obuhvaćati potpisivanje toga sporazuma. U svakom slučaju još uvijek očekujemo to potpisivanje. Hvala. Hvala Roberto Cezari. A sada dajem riječ kolegi Blanko ne, Joao, oprostite. Izvjestitelj prvi dobiva riječ. Dakle, dakle, Joao Ferreira, izvolite. Hvala, predsjedavajući. Evo kratko se želim zahvaliti komisiji na ovim informacijama koje smo od nje danas dobili. Bilo je potrebno čuti te informacije jer od zadnjeg sastanka e, koji smo imali s komisijom prije nekoliko mjeseci e, tada se govorilo o kašnjenju u ovom postupku, onda više nismo dobili nikakve informacije u vezi sa konkretnom perspektivom, mogućnošću da se potpiše ovaj sporazum. Već smo držali prvu raspravu, prvi sastanak, mislim da su ključni elementi već poznati, a sada bi trebalo znati hoće li sa strane vlade Kukovih otoka biti nekakvi problemi, odnosno jesu li se ukazale neke poteškoće u posljednjem času zbog kojih bi e, možda e, moglo doći do neuspjeha u potpisivanju. vjerujem da će do potpisivanja ipak doći i to uskoro, ali općenito govoreći mislim da imamo i uvjete da bismo nastavili s našim radom. Bez obzira na zakonodavnu rezoluciju, mi smo predložili i nezakonodavnu rezoluciju. S naše strane mi možemo nastaviti s našim radom. E, uzimajući u obzir i ove informacije koje smo dobili od komisije. Do sad još to nismo učinili zato što su nedostajale upravo te informacije. Činilo nam se da nije bilo pametno nastaviti s ovim radom, a da nismo pritom znali hoće li doći do ratifikacije ili nekakvih drugih poteškoća. do kašnjenja je došlo uh, zbog toga što su vlasti e, Kukovih otoka odlučile provesti studiju o posljedicama potpisivanja ovog sporazuma za e, sve ribolovne aktivnosti u teritorijalnim vodama Kukovih otoka. U redu i zato nam je drago zbog ove namjere, zato što se unutar države namjerava provesti šira rasprava o tom pitanju. Nadam se da ćemo nakon rasprave doći i do potpisivanja. Želim znati sada što o tome misle izvjestitelji u sjeni, ali s naše strane moram reći da postoje sve pretpostavke kako bismo nastavili s time. Evo jednog pitanja za komisiju. Radi se o budućnosti strategije za Pacifik. Je li ta strategija već zaključena? Hoće li se zaključiti potpisivanjem ovog sporazuma ili treba još nešto poduzeti? Jer neki su sporazumi već istekli, a nisu produženi. Hvala. Hvala, Joao. Mislim da ćemo sada imati razminu mišljenja. Prvo kolega Blanko, izvolite. E, presidente. Hvala lijepa predsjedatelju. Ovo je, e, čini mi se, sporazum ograničenog e, djelovanja, ali je relevantan budući da se odnosi na sektor tune u Europi. Ovaj sporazum koji ćemo potpisati s e, otočim Kuk je e, e, nešto što označava prisutnost Europske unije u zapadno-pacifičkim vodama. Prema tome važno je, odnosno važno je zato što bismo željeli imati održivo ribarenje i izvoz resursa e, i želimo da se pacifička tuna lovi na e, odgovarajući način i da se primjenjuju mjere zaštite prirode kod ribarenja e, na zapadnom Pacifiku. Mislimo da je e, dobro što je to protokol koji će vrijediti četiri godine i e, tu će biti jedna španjolska i jedna francuska zastava, e, a vrijednost izlova tune bit će 3 milijuna eura. Važno je, i to ću naglasiti, da mm, ne smijemo e, davati bolje i pogodnije uvjete e, flotama koje dolaze izvan Europske unije, a imamo, e, moramo imati na umu da se treba poštivati sporazum iz Kotonua i ljudska prava općenito. I mislim da iako je ovo brojčano, relativno malo i ograničeno, vrlo je važno. Imamo pitanja, pitanja su nemamo e, drugih e, komentara, ali Roberto Cezari će sada uzeti riječ kao predstavnik komisije. Što se tiče prvog pitanja, i bilo je problema na otočju Kuk. Ja ne bih rekao da su to bili problemi, to je bila rasprava što komisija uvijek pozdravlja, odnosno bilo je ljudi koji nisu bili e, toliko e, uvjereni, odnosno imali su e, određene dvojbe o otoču Kuk, o ribolovu u njihovim vodama e, i to koristeći mreže plivarica. E, dakle, 1982, Osim toga, imali su sporazume i e, s koreanskim i novozelandskim tvrtkama, dakle uporaba plivarica nije novina za otočje Kuk, ali nam je iznimno drago što se o tome povela široka rasprava koja je e, zaključena izvješćem parlamentarnog odbora. A, mislim da e, zapravo ono što čekamo je potpis vlade Otoča Kuk, sama odluka je na njima i u strategiji za Pacifik ostaje i e, to da mi e, djelujemo uglavnom na multilateralnoj razini i osim toga radi se na e, praćenju praćenje uporabe parangala i e, imamo e, sad sad mjesečni lovostaj na e, ribarenje plivaricama. To je jedna od mreža koje se primjenjuju, a mi bismo željeli doprinijeti održivosti. Imamo sad tri sporazuma sa Solomonskim otočjem, sa Kiribasom i Mikronezijom. E, dakle, e, pitanje je kako e, uopće pristupiti resursima, odnosno upravljanju resursima i kako u tom smislu postupati i sa zaštitom prirode. E, ja sam bio na posljednjoj rundi razgovora s Kiribasom i e, samo financijski e, paket sa Kiribatijem je sad u pitanju budući da oni žele godišnja plaćanja za kalendarsku godinu i možete razumjeti da smo mi E, predložili jedan e, trogodišnji protokol e, sa određenom stabilnošću sa also i sa financijskom podrškom međutim za bilateralno Kiribati vjerujem će pristati na ove E, uvjete, ali mislim da će ovi sporazumi i dalje biti neaktivni e, i da je tako zbog ukupnog sustava upravljanja, e, a kolege koje su zadužene za CPFC su vrlo aktivne i Reći ću samo na kraju da je e, naša flota bila u potpunosti sukladna, da nije nađeno nesukladnosti. Hvala Roberto Cezari na informacijama koje ste nam dali i e, osobito Eh, na transparentnosti. Žao je li ti zadovoljan? Ako da, možemo zatvoriti ovu raspravu i krenuti na sljedeću točku dnevnog reda, a to su delegirani akti. Dakle, provedbeni delegirani akti, eh, dva su delegirana akta 5. rujna usvojena eh, i to do 5. E, studenog e, je e, analitičko razdoblje i radi se o zaštiti Baltika i ribarenju i uredbi 11778 a drugi je delegirani akt komisije o ribarenju u Severnom moru, i zaštiti morskog okoliša. Imamo novi delegirani akt koji smo dobili e, u četvrtog listopada. E, i to je zapravo plan e, o e, odbačenoj ribi e, u Sjevernom moru. 4. listopada, 4. prosinca je krajnji datum za primjedbe na ovo i Četiri su ukupno e, delegirana akta e, o odbačenom uvol, ulovu e, Crni, Crno more, Sredozemlje i dva za Sjeverno more. Za plavu ribu u jugozapadnim vodama i opoziv obveze iskrcaja. I dat ću riječ predstavnici komisije, gospođi Elizi Roller. Ko je tu? Hvala lijepa gospodine Königa i svima dobar dan. Evo kakva je trenutna situacija s delegiranim aktima. Kao što smo rekli na prethodnom e, sastanku Peša, e, mi imamo planove za E, glatku primjenu e, obveze o iskrcaju. Imamo preporuke, zajedničke preporuke koje smo dobivali nekoliko mjeseci od država članica koje su usvojene na plenarnom zasjedanju u srpnju. Da bismo osigurali da Europski parlament u potpunosti konzultiran e, Nacrt planova je raspravljen i na srpanjskom sastanku ekspertne skupine za ribarstvo i akvakulturu i e, od šest planova odbacivanja jedino ovaj za Sjeverno more je usvojen 4. rujna i sad to možete e, naći u dokumentima parlamenta i vijeća uz postupke. Što se tiče pridnene ribe u jugozapadnim vodama i u sjevernozapadnim vodama i plave ribe, e, o tome će biti donesena odluka uskoro, a što se tiče e, crnog mora, pridnenih riba, e, to će biti riješeno unutar mjesec dana i o tome ćemo predstaviti stajalište na e, sastanku odbora Peš. E, osim toga, e, tu se za ugoticu pučinku i za bakalar uspostavlja obveza iskrcaja i mislim da osim toga se proširuju i obveze iskrcaja za e, list i za oslić i e, osim toga i za list i e, uključuje iznimke de minimis za list, za ugoticu pučinku ili pišmolja i za I'm I za koljak. Osim toga, dakle, e, bit će još delegiranih akata koje ćemo e, predstaviti i e, zahvaljujem vam na pozornosti u pogledu ove prezentacije plana odbacivanja. Dakle, sad se za riječ javila gospođa Ulrike Rodust. Hvala lijepa predsjedatelju. Ovo je, mislim, već peti put da se danas javljam. Počet ću s dva delegirana akta to su zaštitne mjere u Sjevernom moru i Baltiku. I to se temelji na tri države koje su zainteresirane, Švedska, Danska i Njemačka. Natura 2000 područje su locirana u tom, u tim e, tom dijelu i to Švedska i Danska. I tu imamo osim toga i e, strukture koje služe vađenju plina iz podmorja, a koje bi mogle utjecati na floru i faunu. E, imamo i dijelove gdje e, je zabranjeno kočarenje, a ribolov je također zabranjen. I Dakle, koče ne smiju niti e, biti niti takve mreže, e, pridane mreže ne smiju biti e, na brodovima koji plove u tom području i to, je, to su propisi koje bi trebali pomoći obnavljanju stokova ribe u Sjevernom moru. I održano je plenarno zasjedanje u srpnju e, i kritizirano je kočarenje i govorilo se o uspostavi tampon zona od 250 metara odnosno koridora koji su preporučeni ali su e, kritizirani e, kao nedostatni. I osim toga, u ovom području nema sada ribarskih aktivnosti, ali kočaranje se i dalje u blizini odvija što je e, opasno i za stokove, ali i floru i faunu. Kako je moguće da to nije uzeto u obzir e, kod e, sastavljanja ove uredbe? I zašto nisu preuzete predložene koordinate? želim e, nešto reći e, kasnije i e, pitati komisiju nešto o planu za Sjeverno more. Dakle, sve je spomenuto i te mjere i Natura 2000, brodovi. Lisa, izvolite. Hvala vam lijepa na pitanju. Točno je da STSF kaže da tampon zone oko ovog novo zaštićenog mjesta su premale i e, mislim da to treba uzeti u obzir kod izrade nacrta delegiranog akta kod preporuka mogu reći da mi ne možemo proširivati ta područja mi to ne smijemo raditi i Zapravo, ako pogledamo sad zajedničke e, preporuke i kako se one primjenjuju na e, Naturu 2000, vidjet ćemo e, da je u pitanju kontrola. Sva plovila koja love u tom području trebaju biti opremljena sa sustavima koji dojavljuju lokaciju plovila. To je potrebno za tampon zonom i upravo zato smo smatrali da su kontrolne mjere dostatne i da smanjuju potrebu za um, takvom zonom. E, plovila ne ulaze u ovu zonu pa niti radi tranzita. Proširenje e, tampon zone pred postavljalo bi zabranu prolaza za e, ribare što je neproporcionalno i e, isto tako je e, to e, istog mišljenja je STCF. Dakle, trebalo bi dodati druge mjere. Smatrali smo da je po naturi 2000 ovo područje dosta strogo zaštićeno, a odnosno na e, vrijeme i delegirane akte. Ovaj delegirani akt kao i svi delegirani akti iz e, Nature 2000 su e, teški delegirani akti za preporuke i radimo s državama članicama upravo na tome da one predlože te preporuke. Imali smo jedan trenutak prosvjetljenja i evo e, čini se da je e, jedan članak iz CFP-a zapravo se je na dobrom e, putu da bude prihvaćen i Smatram općenito govoreći da možemo biti zadovoljni s preporukama, ali razumijemo da bi ih možda trebalo još bolje objasniti, što ćemo rado učiniti i e, mogu vas e, uvjeriti da e, zapravo je ovo sa znanstvenicima vrlo detaljno raspravljeno, a za tampon zone imamo i plan. Hvala najljepša. na ovim e, obrazloženjima, na odgovorima na pitanja. Sada predajemo riječ gospođi Rodust. Što se tiče ovih planova, nadam se da ćemo imati priliku ponovno razgovarati o njima na odboru, ali glede plana za odbačeni ulov, za neke demerzalne vrste e, Sjevernog mora. Sjećate se da je u 12. mjesecu komisija predstavila prvobitni plan, ali me čudi da se tu nije govorilo o bakalaru. A sada vidim da u predlogu komisije imamo bakalar. No, nije mi jasna uvodna izjava 6, 7 i članak 9. Pogledajmo uvodnu izjavu šestu. Da li to odgovara temeljnoj uredbi? To je pitanje koje si postavljam. U skladu s člankom 15. stavak 1c od 1. 2016. godine predviđeno je da ribolov bude strogo definiran u skladu s člankom 15 tim e, stavkom prvim točkom C koji sadrži više vrsta ribarstva. Ova uvodna izjava sedma predviđa obvezu iskrcaja za bakalar koja će se primjenjivati samo ako e, uredba o smjernicama se ne bude više primjenjivala. No, međutim, članak treći sadrži drugačije obveze e, za iskrcaj bakalara. Tu stoji da obveza iskrcaja za bakalar će se primjenjivati samo ako se dugoročni plan za bakalar iz uredbe 1342 iz 2008. godine ili stavak treći ove uredbe ukinu od prvog 1.2016. godine. Htjela bi da nam komisija kaže utjecaj ovog članka. Da li ovaj članak sada znači da 2016. godine više neće postojati obveza iskrcaja za bakalar? Nisu mi jasni razlozi koji su navedeni u uvodnoj izjavi sedmoj. Mislim, razumijem ih, ali nije mi jasno zašto to nije ispravno pretočeno u članak treći. U prijedlogu komisije imamo i više izuzeća. Prije nego što ih uzmemo u obzir, prije nego što ste ih uzeli u obzir, jeste li razmišljali o nekim alternativama, na primjer razmjeni kvota ili e, većoj selektivnosti? U planovima za odvršeni ulov za 2016. godinu jesu li države članice morale dati neke dodatne podatke ili ne? Jesu li države članice imali priliku procijeniti izuzeća koja predlaže komisija? Sadašnji predlog predviđa iznimke za koje će se morati dostaviti dodatni podaci. Da li su dodatni podaci na ispravan način dostavljeni komisiji od strane država članica do sada? Ako gledamo ovo izvješće, čini mi se da neke države članice nisu dostavile te podatke. A u uredbi je predviđeno da države članice moraju predočiti kompletnu dokumentaciju. Zanima me koji zaključak komisije može izvući iz sadašnje situacije. Evo, to su moje pitanja, očekujem odgovor na njih. Hvala na ovim pitanjima, dakle glede plana za Sjeverno more. Predam riječ komisiji. Ali ako ne možete već sad dati odgovor, onda nam ga možete dostaviti i pisanim putem izravno gospođi Rodust ili putem maila. Ali ako želite, možete odgovoriti. Hvala najljepša. Postavljene su tri pitanja. Ja ću pokušati odgovoriti na sva tri, ali evo, kao što ste mi e, predložili, rado ćemo dostaviti dodatne informacije u pisanom obliku. Što se tiče prvog pitanja, koji se tiče bakalara i toga zbog čega je uključen u ovaj plan, a ne u prethodne planove, bakalar nije riba koja je uključena u mješovito ribarenje u Sjevernom moru. Ni što se tiče vrijednosti ni količina. Mi smo objasnili to za vrijeme prethodnog plana za odbačeni ulov i mislila sam da postoji konsenzus e, i u stručnoj skupini, u vijeću i parlamentu, te da je to prihvaćeno. Ne možemo se vraćati sada na to, ovaj plan je već usvojen, ali evo, to je razlog zbog kojeg smo e, bakalara tretirali u e, izvojenom planu. Što se tiče drugog pitanja, točno je da ove zajedničke preporuke se temelje na planu za odbačeni ulov i da se obveza iskrcavanja primjenjuje samo u skladu s planovima od, koji su nas snazi od prvog prvog. Izmjene plana za obnovu se, obnovu se primjenjuju samo od prvog prvog. Ovo je pravno pitanje koje možemo uputiti našoj pravnoj službi. Mi na to gledamo na sljedeći način. Radi se o e, možda detalju ali ovim se ne predviđa stupanje na snaga sna, stupanje na snagu obveze iskrcaja koje je uspostavljeno ZRP-om. Ovaj članak istina nije toliko precizan koliko bi mogao biti, ali mislim da u suštini ne bi trebao predstavljati prepreku za e, primjenu obveze iskrcaja za bakalar. Mi želimo izvršiti situaciju u kojoj bi e, se primjenjivala i e, primjenjivalo i načelo e, napora koji će se trebati ukinuti u, za novu godinu u ponoć, a u tom slučaju će se početi primjenjivati obveze iskrcaja. Ne znam, će u to vrijeme imati, e, da ćemo imati neke inspektore na radnom mjestu, ne vjerujem, ali u svakom slučaju ako budu tu mogu provjeriti dobro funkcioniranje. A uvodna izjava sedma to jako dobro objašnjava. Glede trećeg pitanja, gospođa Rodus je e, točno se izjasnila o dodatnim informacijama. Sasvim je ispravno reći da u šestom mjesecu kada smo raspravljali o ovom pitanju nismo imali sve podatke i zatražili smo država članica da nam dostave dodatne informacije kako bi naša znanstvena analiza bila e, kompletnija. E, dok se održao sljedeći sastanak, STT cf dobili smo nešto bolju predržbu ono što se dešava i Dobili smo određene dodatne podatke, uspjeli smo ih e, izanalizirati, te smo zato predložili ta izuzeća mi smo dakle prvo dobili zajedničke preporuke, e, te preporuke su procijenjene od strane znanstvenika, zatraženi su dodatni podaci ili informacije od država članica i to je e, način na koji to inače funkcionira. Sasvim je jasno da kada smo prvi put dobili preporuke, i, odnosno informacije, one nisu bile potpune i trebali smo zatražiti dodatne informacije od država članica. Ako vam je potrebno nešto više detalja o ovim odgovorima, ja vam ih vrlo rado mogu dostaviti, ali evo, nadam se da sam odgovorila na sva tri pitanja. Hvala najljepša, gospođo Eliza Hvala. Bilo bi dobro kada bi mogla dobiti nešto i u pisanom obliku. Uvijek je dobro imati e, sve na raspolaganju crno na bijelo. E, jutro smo na sastanku koordinatora odlučili razmotriti još jednom detaljniji članak treći i da predložimo amandman kako bi taj članak bio jasniji i ne bi dovodio do zabune. Ako je to već došlo do vas, onda smo mi vrlo zadovoljni time. Gospodin Kadek je vodio sastanak koordinatora i mislim da će on napisati pismo koje će uputiti komisiji glede ovog članka trećeg. Imamo li neki drugi komentara? Ne, u redu, hvala. Sada prelazimo na posljednju točku dnevnog reda. To je točka razno. Nemamo ništa pod tom točkom. U redu, da prelazimo na priopćenja predsjednika o odlukama koordinatora. Dakle, održali smo jutro sastanak koordinatora, kako je bilo i predviđeno. Nadam se da ste dobili sve odluke koje smo usvojili jutros. Nadam se da su svi zastupnici dobili te informacije. Ako nemamo nikakvih primjedbi, onda možemo te odluke smatrati usvojenima. Hvala najljepša informacije o sljedećim sjednicama. Želim vas napomenuti da će sljedeći sastanak se održati u srijedu 9.11. od 9 do 12.30 i od 3 do e, pola 7, kao i u četvrtak 10.11. 2016. godine od 9 do pola 1 u Briselu će se dakle održati taj sastanak odbora za ribarstvo. Hvala svima. Hvala svima koji su izdržali do samog kraja. Hvala i, i prevoditeljima i ugodna večer.